Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dobro jutro, molim vas uzmite mjesta. Gospođa Valera, koja je, da kažemo, bila inicijator ove prve točke našeg dnevnog reda je ovdje, pa možemo početi. Dakle, još jedan puta, dobro jutro. Počinjemo odmah sa našom radionicom koju su koordinatori klubova zastupnika i inicirali, naravno sama gospođa Valera osobno. Tema je e, implementacija, dakle, sustava Evropske unije za nadzor izvoza oružja. Imam tu čast i taj užitak pozdraviti među nama doktoricu Sibyl Bauer, koja je stručnjak i znanstveni istraživač u vrlo poznatom Štokolskom međunarodnom institutu za istraživanje mira Sipriju. Tema nam je poznata. Uspjeli smo zapravo mislim mi smo već sada tijekom čitavog niza naših radnih sastanaka raspravljali o toj temi čak i u nazočnosti visoke predstavnice i njenih E, zastupnika, a sada riješ dajmo od doktorice Sibyl Bauer. Izvolite, hvala lijepa. Hvala vam, predsjedavajuća. I isto tako, dozvolite da ja vama zahvalim na pozivu da mogu govoriti o pred vama, o vašem odboru, Europskom parlamentu, o implementaciji sust, Europskog sustava za nadzor izvoza oružja. Znate, od 90 godina prošlog stoljeća Evropska unija vrlo, vrlo intenzivno radi na tome kao i naš institut. A inače, Evropski parlament je institucija gdje sam ja prvi put imala svoj javni nastup u vezi, u vezi ovih e, ovo, teme i to je bilo u studenom 97. godine kad sam o tome govorila i počela zapravo tada upravo intenzivno baviti ovom nadzorom izvoza oružja, onda se nisam nimalo prestala ili im smanjila intenzitet kojim se bavim tom jako važnom, jako zanimljivom temom. No prije nego što počnemo, samo još riječ dvije o mom institutu Sipriju, odakle dolaze. Većina vas zna i upoznata je sa tim štokonskim institutom za istraživanje mira, ali samo da vas podsjetim, mi smo osnovani 966. je taj institut i tada se je željelo zapravo obilježiti 150 godina neprekinutog mira u Švedskoj. Ustanovio ga je, osnova ga Švedski parlament. Naša uloga je pridonijeti prikupljanju objektivnih, nepristranih informacija i globalnom dijalogu i nadzoru izvoza i opće trgovine oružjem. Uglavnom je to zapravo potekla ideja tada od Arvea Mildala, koji je bio tadašnji švedski ambasador za razoružavanje u Ženevi i on je tražio mogućnost e, da se osnuje jedna znanstvena institucija koja će prikupiti upravo te objektivne nepristrane informacije. Toliko o, zapravo pozadini instituta iz kojeg dolazim. Svi znate kako izgleda prav, kako izgleda kodeks, odnosno kodeks ponašanja, pravila ponašanja iz 2008. Evropske unije prema izvozu oružja. Ali sad samo da kažem najvažnije. Postoje pet najvažnijih elemenata tog zajedničkog stajališta i osam kriterija kao i smjernica za korisnike u kojima se razrađuju pravila implementacije provođenja tog. Postoje mehanizmi za razmjenu informacija između zemalja članica kao što su predviđeni mehanizmi za konsultacije, mehanizam za izvješćivanje u javnosti kao i o vođenju zajedničkih popisa vojnih oprema, vrsti naoružanja i svega ostalog ali mi smo naravno sretni danas tim, ali kad se vratite prije, u prošlost, prije 20 godina, to je bilo jako daleko od realnosti i bilo je vrlo novo, bilo je zapravo vrlo revolucionarno u tom trenutku. I iako mi općenito govorimo o dakle izvozu oružja iz Evropske unije, zapravo je područje naše djelatnosti i zanimanja puno, puno šire, jer mi govor, se bavimo i trgovinom, posredovanjem, zatim transportima, kao i uključuje to jasno i izvoz, uvoz i doradu tehnologija, dakle vrlo, vrlo široki instrumenti. Također, da vas podsjetim koliko je relevantan taj instrument, kad pogledate same činjenice i brojke glede evropskih doprinosa trgovini oružjem, onda vidite da su to poprilično velike brojke. I kad pogledate kako izgledaju evropski udio među najjačim konvencionalnim oružjem, dakle pet najvećih izvoznika iz europske unije pokrivaju više od 20% kompletne prodaje, proizvodnje i trgovine, da kažem ono što cirkulira od konvencionalnog naoružanja. A nadzor na tim dobrima je jako, jako važan, pogotovo u međunarodnom kontekstu. I samo da još jedan puta ponovim, koji su najvećih pet izvoznika u Evropskoj uniji. Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Belgija i Italija. I zatim još jedan čitav niz drugih članica proizvodi oružje. Dakle, da krenemo sa uvodom u samo pitanje implementacije sustava za nadzor izvoza oružja iz Europske unije. Ja ću kod svake teme početi sa kratkom analizom sadašnjeg stanja, a nakon toga ćemo navesti neke opcije i prikazati kako bi se trenutno stanje moglo poboljšati. Dakle, logično, zato što je to zajednička pozicija Evropske unije, mi imamo jasno 28 različitih sustava implementacije u pojedinim zemljama članicama. Jasno, ako još ubrojite belgijski sustav, imate onda de facto 30 sustava s obzirom na belgijske razlike unutar zemlje. To znači da različita ministarstva i različiti odjeli time tu su nadležni za to, negdje je to Ministarstvo gospodarstva, negdje je to ekonomije, negdje je Ministarstvo vanjsko politike, negdje su to specijalne državne agencije za izdavanje odobrenja, e, negdje ministarstva ili ta institucije koje izdaje odobrenje imaju pravo veta i tako dalje i tako dalje. Oni svi imaju obično i ovlasti da suspendiraju ili opozovu dozvole koje su izdali za ili nisu izdali za dozvole izvoza oružja. Evo vidite kad su recimo zemlje u arapskog proljeća krenule u svoje revolucije, onda su mnogi poželjeli što su, nisu opozvali dozvole za izvoz oružja baš u taj dio svijeta. Zatim još jedan niz kriterija koji su vrlo bitni i koje te institucije tumače. Najvažniji kriterij, kriterij 8 koji vodi do samog razvoja, a trenutno s cijelog sustava a trenutno se razgovara jasno o ugovoru o trgovini oružjem i to se na konferenciji zemalja prošlog petka su potpisnice inače te konvencije koja je već do sada bila u snagu, na snazi su o tom raspravljali i trenutno predsjeda konferencijom Finska i raspravljalo se o ciljevima razvoja i kamo ide i govorilo se jasno o odnosu između sigurnosti i razvoja globalnog društva i svijeta i zatim kamo ide trgovina oružjem u tom kontekstu kao čitav industrijski kompleks. Zatim imamo smjernice za korisnike, neku vrstu uputa za korištenje. To je jedan ekstremno koristan instrument, jer prije toga smo imali samo onih osam kriterija koji su korisni bili, ali otvoreni za različite načine tumačenja. Prema tome, sa ovim vrlo strogo određenim smjernicama za korisnike, mi smo de facto odredili kako će se to tumačiti, kao i izvore koji će biti, dakle resurse koji su potrebni za procjenu kriterija. Imamo jako puno informacija koje se među zemljama članicama razmjenjuju o dozvolama koje su uskraćene za izvoz oružja i to je dosta bitno, ali recimo što se tiče upravo tih informacija, međutim kod informacija koje su izdane doista za izvoz nekog oružja, to je interesantno, te informacije, ti podaci se baš i ne razmjenjuju kao ove kada su odbijene dozvole. Međutim, uglavnom je ono što je najbitnije su još godišnje izvješća i kao što znate, obično tu zemlje kasne a kao osnova za razmjenu informacija i onda je to vrlo ograničen izvor. Međutim, ono što imamo to je poboljšanje i te sustava za razmjenu informacija među zemljama članicama. Mm, to je dakle jedan kompletno fizički mehanizam kojeg je OECD razvio i koji je distribuirao i mislimo da je to sad i IT sustavi i te sustavi danas zapravo su jedan od najvažnijih faktora za oživljavanje ove naše razmjene informacije. Dakle, implementacija našeg zajedničkog stajališta. Jedna od stvari koje smo do sad vrlo uspješno radili odnosi se na implementaciju e, uredbe Evropske unije o zajedničkom stajalištu i kako to radimo preko, kroz proces kolegijalne revizije. Kako to obično biva, kroz male skupine, vrlo često po glavnim gradovima naših zemalja članica, gdje stručnjaci, kolege sjede i gledaju kako se odredbe dotične primjenjuju i implementiraju konkretno u tim zemljama. Naravno, to se odnosi i na tumačenje kriterija kao na izdavanje dozvola. Jedna stvar u tom kontekstu je bitna je da razmjena informacija i iskustava o metodologiji koja se koristi kod primjene kriterija. Jer na temelju studije koje smo prije nekoliko godina napravili, gdje smo pitali u ime jedne države kako se točno kriteriji koriste, smo došli do nekih spoznaja. Ako vi želite recimo procijeniti pravo stanje u nekoj zemlji, pitanje je koje će se pitanja de facto postaviti u tim državama da se vidi koje informacije stižu do nadležnog mjesta, recimo Ministarstva vanjskih poslova ili negdje drugdje. Međutim, reakcije su bile relativno nervozne na to i vidjeli smo da različite članice koriste različite metodologije, da su neke procjene u nekim državama bilo vrlo šture, možda nekoliko malih rečenica bez pojedinosti prevelikih, i predubinskih i preopsežnih, dok su druge zemlje davale sasvim konkretne izvješća. E, onda isto tako prikupljamo informacije o zemljama primateljicama u koje idu destinacijama tih izveza oružja, što je isto jako bitno. Još jedan on instrument kojeg su mnogi od vas sjećaju iz e, raznih diskusija koje su svojedobno tom vođene, to je onaj takozvani toolbox, e, dakle set alatki, odnosno instrumenata nakon embarga. To je recimo bitno bilo u kontekstu diskusije o Libiji i o događanjima i nakon revolucije u Libiji. Bilo je jako bitno recimo i kod ukidanja embarga Kini. Mi smo sretni što smo to, taj instrument ponovno vratili, aktivirali ga jer on je jako važan što se tiče tipa opreme koja se izvozi, kako to ispitati i na koncu kojem de facto krajnjem korisniku to oružje odlazi. I prema tome, ako imamo takav jedan instrument i ako je recimo imamo jedan embargo ili embargo situaciju u nekoj državi, onda koja je možda još uvijek sumnjiva i nesigurna destinacija, onda je vrlo bitno ove ovaj alatke koristiti. A ima i drugih informacija, jako puno njih koje bi zemlje mogle razmijeniti, primjerice u slučajevima različitih diverzija, raznih pošiljki, kako to ide, ili recimo kod e, sumnjivih špedicija ili općenito transportnih korporacija koje su sudjelovale u kriminalnim aktivnostima i zatim jasno kod svih suspendiranih ili opozvanih dozvola za izvoz oružja. Imamo još dvije opcije koje bismo predložili kako bi se ojačala zajednička pozicija. A to je nešto što je bilo zapravo u interesu Europskog parlamenta koji se uvijek zalaže za ljudska prava. A to je jezik zajedničke, u, u našem zajedničkom stajalištu bi se mogao malo postrožiti i ojačati. Jer recimo u odnosu na zaštitu ljudskih prava bi tu trebali biti jasni. Znate, uvijek postoje one zemlje koje E, su za jedan funkcionalni pristup ljudskim pravima, drugi za načelni pristup. I mislim da bi trebali pokazati jednu usku vezu između stanja ljudskih prava i trgovine oružjem, odnosno mogućnostima izvoza iz Europe u neke zemlje. I mislimo da bi to trebali malo jačati jezik zbog toga glede tog u zajedničkoj poziciji. Na kraju, evo vraćamo se opet na naše smjernice za korištenje, users guide koje su vrlo, vrlo korisne, ali to je inače jedan PDF dokument i mislimo da bi to moglo biti čisto što se svog elektronskog formata tiče napravljeno malo više user friendly, da bude lakše za korištenje i lakše dostupno svima. A sada da pređemo na i obaveze izvješćivanja. Dakle, u našem zajedničkoj poziciji je to već bilo jako bitno je se željelo ojačati dostupnost e, informacija o izvozu oružja. I samo da podsjetim one među vama koji su već vidjeli prvo izvješće o implementaciji naše zajedničke pozicije 1991. To je bila jedna stranica ukupna, a bila je, to bio to ogroman uspjeh i trebalo jako, jako puno pritiska od finskog predsjedanja u to doba da uopće tu jednu stranicu objavimo danas. Mi imamo više od stotinu stranica koje godišnje objavljujemo i mislim da smo dakle jako napredovali, iako ti imaš jako puno prostora za poboljšanje. Mi nemamo, naime, 100%, nije 100% članica nam ne daje izvješća. Puno podnošenje izvješća znači da imamo kompletne informacije ne samo o dozvolama koje su izdane, nego i o konkretnim isporukama oružja koje su obavljene, izvršene. Kad kad mi trebali vidjeti gdje neke zemlje nemaju resurse, neki puta bi trebali poredati na novo političke prioritete, neki puta jednostavno i te sustavi nisu podešeni. Ima jako puno razloga koji nam ometaju, osim dakle gole politike, ali mislim da su ove svi drugi razlozi stvari koje se daju riješiti. I sad što se tiče obaveza naših, obaveza izvješćivanja. Kad pogledate broj članica koje daju kompletne pune izvještaje, imali smo do sada maksimum 21 od 28 članica. Problem čak i za velike zemlje kao Njemačku, Francusku i Veliku Britaniju jest što nisu u stanju dati pojedinačne, dakle raspršene, mm, neagregirane podatke o pojedinim i konkretnim svim pošiljkama oružja koji se izvoze. Jer oni dobivaju svoje podatke od industrije i oni imaju obavezu da daju informacije, ali u skladu sa dozvolama koje su im izdane, oni daju skupne brojke. I naravno postoje i obaveza također carinskih e, vlasti da o tome izvješćuju, no i tu ima problema. Nam naravno to su tehnički problemi, ali ipak je, su to pitanje političkih prioriteta. Naravno, postoji tu i suradnja sa Svjetskom carinskom organizacijom, koja isto ima se ovdje i svoj ured u Briselu, i s kojima bi se mogla uspostaviti pravi odnos i korelacija kad se radi o nadzoru izvoza oružja. Isto kad kad čujem da su podaci o dozvolama zapravo najključniji podaci jer govore i o politici dotične države. I pitaju nas zašto nam trebaju konkretni podaci o konkretnim pošiljkama oružja koje su izašle. Naravno zato što se sve više koriste takozvane otvorene dozvole gdje se uopće ne zna kolika je konkretni volumen opsega oružja, količina koji se proizvodi i koji ide u pojedinoj pošiljci, nego je to praktički jedna vrsta kart blanša. Isto tako je važan i trenutak kada izvješće ide. Mi svi znamo da obično kasni, čak više od godinu dana nakon što je zadnja pošiljka dobila dozvolu ili čak isporučena. Prema tome imamo veliki jaz između ovog kad mi donesemo odluku i vremena kada to prema našoj odluci to izvješće stigne do nekog parlamenta i konkretno na kraju Europskog. Sad prelazimo na za opcije koje bi, kako bi se stanje moglo poboljšati. Prvo niz e, koraka koje bi ohrabrili zemlje članice da nam i zapravo ih ponukalo, da tako kažemo, motiviralo da nam daju puna izvješća o oružju koje se izvoze i onda to znači prvo ih treba obavijestiti o tom koje zemlje ispunjaju cijelosti svoje obaveze pa onda mogu se i razmijeniti iskustva i vidjeti da li su tu tehnički problemi koje mogu maknuti. Zatim da to treba na višu razinu dignuti, to znači suradnje sa svjetskom trgovinskom organizacijom, da se stvori jedan zajednički carinski kod koji bi nam olakšao sljedivost svih tih pošiljki pa bi lakše tome ušli u trag. Zatim, treba vidjeti e, dakle skratiti rokove za podnošenje tih izvješća, to bi bilo isto dobro, ali i koreci koje su neke zemlje već poduzela, to znači da se radi više od jednog izvješća godišnje, recimo Nizozemska radi e, gotovo mjesečno ili dvomjesečno, a Njemačka je nedavno uvela češće izvješćivanje, a ne samo jedanput godišnje. Na taj način bi se onda izvješća do nas, mislim, došla puno ranije. Zatim, Europska zajedničko stajalište je uspjelo i u tome da se e, ustoliči jedna nacionalna norma, standard izvješćivanja. I time se u tom, dakle, svi se tome se direktno pozivaju zemlje članice da se pridržavaju tog standarda. Nakon što je to usvojeno, vidjeli smo da je postotak onih koji redovno izvješćivaju relativno kompletno porastao, ali i tu nije nikad bilo 100%, maksimum smo došli do 3 četvrti e, podataka koje je trebalo dostaviti. Zatim, ne trebaju nam samo evropske izvješća, nego i nacionalne izvješća pogotovo zato što su vlade odgovaraju nacionalnim parlamentima, polažu račune. Prema tome, nacionalni parlamenti prvi imaju uvid u to kako vlada provodi njihove programe i kako se pridržava svih propisa i kako recimo konkretno se pridržava eh, kod izdavanja dozvola i izvoza oružja. E, dakle, vi imate ovdje različite stvari koje ulaze, različite razmišljanja. Vanjska politika, sigurnosna politika, obrambena politika. U zadnje vrijeme pitanje terorizma ulazi naravno u tu diskusiju da li su neke zemlje prava destinacija za kupnju oružja da se tamo izveze. A imate i različite argumente glede sprječavanja sukoba ljudskih prava ili pitanja razvoja. I nije baš da uvijek svi ti aspekti ukazuju u istom pravcu. Naime, događa se vrlo često da se vlade moraju moraju baviti procjenom rizika prije nego što izdaju bilo kakvo odobrenje ili puste da se oružje u neki kraj izvozi jer e, nisu baš na čisto kako ti svi aspekti kod razmatranja te destinacije e, zapravo djeluju jedni na druge i kako na kraju izgleda stanje objektivno. A to sve se jasno odražava u nacionalnim izvješćima. Isto tako moram reći da se vrlo često odvaguju interesi sigurnosti i obrane e, u odnosu na isporuku više oružja, više proizvodnje, više zarade i tako dalje. Jedan od razloga zbog kojih je onih osam kriterija uopće usvojeno 1991. i druge je upravo bilo zato što su shvatili da oružje koje se isporučuje može na kraju biti korišteno i protiv vlastitih vlastitih vojnika. Pa i to isto zanimljivo recimo razmišljanje i zbog toga se isto i sigurnost vlastitih vojnika mora uzeti u obzir i odvagnuti. Sljedeća slajd je još jedna, da kažemo, ilustracija, ne samo ovo koliko izvješće treba biti podneseno na vrijeme, dakle i koliko se ne drži tih e, vremena, nego upravo jaza između e, rokova i poslije dostupnosti informacija nakon toga. Vidite da jako puno vremena tu prolazi. I dok zapravo informacije ne postanu dostupne, sve informacije za prvu raspravu u nacionalnom parlamentu, onda eventualno dalje. A sada bih prešla na opcije za povećanje transparentnosti i parlamentarnog e, nadzora. I neću ulaziti u detalje jer sam većinu stvari već kazala. Ono što je doista bitno jest da je puno informacija, čak i kad imate veliko izvješće, da puno tih informacija još uvijek ne znači da ćete imati dovoljno osnova za provođenje ili izradu jedne vrlo objektivne i temeljite procjene i evaluacije konkretno. Jer vidite, vlasti, vlade, ne stavljaju nužno u svoja izvješća one informacije koje vam doista trebaju da biste odgovorili na ona najzanimljivija i najvažnija pitanja. Zato bih predložila da se to napravi na drugi način upravo obrnuto, nego da vi kažete ovo su pitanja na koja trebam odgovor, to su informacije koje mi trebaju, to su ti podaci koje hoću. Jer, primjerice, često se, e, se recimo tim izvješćima koncentriraju na vrijednost dozvola, jer dobro je imati naravno statističke podatke, a izgodno je za novine da se to mogu citirati koliko je veliki bio, da kažemo, financijski volumen izvoza oružja ili vojne opreme iz te neke zemlje. Prema tome vidite samo one uspjeha za njihovu ekonomiju ako hoćete, ali ne vidite u kojoj mjeri je to oružje i ta količina oružja recimo negdje naštetila ljudskim pravima, niti koliko je eventualno ugrozila u krajnjoj liniji eventualno i vašu sigurnost ili globalno. Prema tome, eh, to bi trebalo točno reći šta se hoće u izvješćima dobiti. iz nekog razloga se staista ta onda rasprava kasnije i u javnosti više ne fokusira na prave strane stvari. Zato želimo da ti izvješća budu transparentnija, ne samo na europskoj razini, nego i na nacionalnoj. Drugim riječima da se točno navede koji tipovi vrsta oružja opreme je kome točno isporučena. I da se onda vide kako se tu ispunjeni kriteriji, onih osam kriterija. Potom, uloga nacionalnih parlamenta u zemljama članicama. Postoji velika razlika među parlamentima i njihovom zanimanju. Neki su jako angažirani, neki nisu uopće u svojim zemljama. Neki, recimo, kao u Švedskoj, imaju čak jedan odbor koji u parlamentarni koji unaprijed dobiva informacije o tome da se sprema i da će se to i to izdati, taj i ta dozvola i te i te pošiljke krenuti. E, recimo u Velikoj Britaniji isto tako ima jako aktivan odbor u parlamentu koji ispituje sve dozvole. U nekim zemljama, kao što je Nizozemska i Danska, postoje sad recimo, bar su krenuli, krenuli u borbu za tim da dobiju puno ranije informacije i podatke u parlamentima. I recimo, oni sad za, u čak u roku od nekoliko tjedana dobivaju podatke od e, industrije, e, gdje i kako se što proizvelo i kamo ide. Dakle, vidite, proteklih godina jako puno toga učinjeno ne samo glede kvalitete podataka koji se dobivaju, nego i ubrzanja rokova i povećanja transparentnosti većeg angažmana nacionalnih parlamenta. Dakle, s obzirom na ono što je učinjeno u Europskom parlamentu, mislim da postoji puno toga što bi se još moglo napraviti da se poprave izvješća u nacionalnim E, uvjetima, pogotovo da se, kao što smo rekli, promjeni vrsta informacija koja se stavlja na raspolaganje i uključi podaci o vrsti te robe koja ide tog oružja, kao i točno podaci o konačnom korisniku, da li to otišlo policiji, vojnim snagama ili industriji u dotičnoj zemlji konačnog odredišta. To je isto vrlo zanimljivo. Zatim, trebalo bi se više fokusirati na osjetljivije transakcije, umjesto da se daje puno informacija o svemu, e, gdje, što može dovesti do relativno kontroverznih rasprava u javnosti. Ne, mi nama trebaju zapravo detaljnije i preciznije informacije o ovome, podaci o ovom što smo rekli, što tražimo. Zatim, takve izvješća bi recimo trebala biti zatim i u jednom boljem tehničkom formatu slijediti, ne samo da to bude u jednom statičkom PDF formatu, nego da to bude više u jednom obliku koji omogućava interakciju. I još nešto što sam, što mi se čini iznenađujućim, dok s jedne strane imamo prilično puno suradnje između obrambene industrije i ostale, vi zapravo imate jako puno i E, pojedinačnih, decentraliziranih proizvodnji komponenti, rezervnih dijelova i šta već ide za tu opremu koja nije centralizirana uz matičnu korporaciju koja to radi. I o tome informacije de facto jako slabo dolaze do nas. I o tome se jako malo i razmjenjuju informacije. Neko možda radi oružje kompletno, neko drugi mu dorađuje streljivo ili dio za to, a o tome nemamo uopće razmjenu informacija i tu bi nacionalni parlamenti trebali odigrati jaču ulogu. Na kraju, institucionalni okvir, kako bi se taj mogao popraviti. Jedan, jedna od tih jedno od tih poboljšanja bi bilo, moglo biti vezano za jednu politiku jačih provjera konačnih korisnika. Jer naime jasno je, očito je da male države nemaju veleposlanstva posvuda pa je stoga njima puno teže provjeriti da li u nekoj zemlji postoji neka adresa na kojoj je nešto isporučeno, jer nemaju svoje diplomatsko predstavništvo i nemaju ni dovoljno stručnosti da zapravo vide i mogućnosti da vide i provjere kam gdje je na kraju ta njihova pošiljka dovršila. Njemačka je čak kao velika zemlja tek počela sa svojom primjenom kontrola nakon što je isporuka izvršena, post-shipment controls. Ali to znači da u zemlji koja je primila, tamo treba još provjeriti nakon što je poruka, isporuka izvršena, gdje je konkretno pošiljka završila. Ali imate mogućnost e, EU delegacija u tome, što bi tako da se male države mogu preko EU delegacija obratiti da se vrše te kontrole nakon isporuke jer postoji to naravno zahtjeva malo posla i malo vježbe, edukacije zato to, postoji dva moguća diplomatska načina. Jedan je da se recimo provedu e, provjere preko delegacije čak za nekog i bez tehničkog znanja, ali ako želite točno znati da li je to oružje i kome konkretno došlo i puno više podataka precizni, onda bi trebao te kontrole vršiti neko sa tehničkom edukacijom ali taj put se može istražiti i to je ono što vam uvijek stoji na raspolaganju u Uniji. sljedeća stvar koju želim naglasiti je fragmentacija čitavog našeg režima nadzora izvoza oružja. I mislim da ovdje u parlamentu treba naglasiti kako je jedinstvena naša zajednička pozicija i treba isto tako upravo parlament naglasiti da je kompletno su evropski propisi vezani za tu zajedničku poziciju. Postoji inače velika rasprava između upravo ovih evropskih propisa i njihova veze sa osam kriterija zajedničke pozicije, ali vi imate zapravo sve oružje u rukama i vi znate kako e, su ove bitne bitne europske propise i zakoni, dakle među njima spada uredba o dvostrukom korištenju, njegovom sprečavanju, direktiva o ICT tehnologijama, embargo, na o oružja, uredba protiv mučenja, uredba o vatrenom oružju i kako se to sve dakle odnosi prema osam kriterija i zajedničke pozicije. To spada apsolutno u domenu rada Europskog parlamenta koji bi tu trebao više svoj utjecaj koristiti i to hrabriti da se dakle to usklađeno bolje primjenjuje i da se onda i kontrole na temelju toga puno logičnije i lakše e, provode. Dakle, mislimo da tu diskusiju treba parlament inicirati i koordinirati u društvima i na tome inzistirati više. Mislim da sam došla do kraja svoje prezentacije i na kraju samo još jednu stvar želim naglasiti, a to je isto nešto gdje je parlament igra vrlo važnu ulogu, to je institucionalni evropski okvir i kako ga bolje razviti. Jasno, to ovisi o broju osoblja koje može na tom raditi. Mi znamo da je tendencija smanjenja i stručnjaka i svog osoblja koje radi u evropskim institucijama, ali tu postoje jasno i mogućnosti outsourcinga, odnosno konzultanata izvana kao što je naš institut i ostalo. A zatim postoje i trebalo bi zapravo ustanoviti posebne evropske fondove koji bi se koristili za takozvani in reach. To jest e, izgradnju kapaciteta za e, nadzor e, izdavanja odobrenja i zatim imati kompletne službenike koji bi koji bi pratili provođenje istog u zemljama članicama, koji bi, dakle, od europske unije bili financirani i vođeni. Hvala lijepo, gospođo Bauer. Uh, Najprej hvala, dr. Bauer. Na vašem izlaganju sada započnemo s pitanjima i odgovorima. Prva je inicijator ovog, ove radionice, gospođa Valero, izvolite. Hvala, govorit ću na švedskom Sačekat ću da stavite slušalice. Najpše hvala, hvala vam na ovom izvrsnom izlaganju. Bilo je puno i izrečenih ideja koje ćemo moći iskoristiti u radu sa novim dokumentima na kojima radimo. No, postavlja se sljedeće pitanje. Da li ste vidjeli da je došlo i do kakvih promjena e, na, sa e, državama koje su proživjele arapsko proljeće i kako stoji sa e, prodajom oružja, kako situacija sa problemačnim zemljama poput Saudijske Arabije koje su djeluju u pravom ratu u Jemenu, na primjer, ili da li je došlo do promjena, da li postoje neke tendencije E, kod e, onih koji isporučuju oružje tim takvim zemljama. Nakon toga postoji taj kriterij osmi koji ste spominjali o održivom razvoju. Imali tu ikakvih brojki koje omogućuju da se sazna koje zemlje koriste te kriterije? kako stojimo sa licencama, da li postoje neke statistike, dakle, jer čini mi se da ima mali broj zemalja koji koriste te kriterije, možda sam u krivu, ali to je moj dojam. Zatim spomenuli ste također i razmjenu informacija, to nam omogućuje da saznamo više jedni o drugima, da vidimo kako, eh, na koji način stavljamo informacije na raspolaganje, to je jako dobro znati. Zadnji put kada smo radili na izradi ovog izvješća, Bavili smo se više upiranjem prstom i imali smo jedan čitav stava koji s time bavio, koji je nestao tijekom plenarne sjednice, što je dosta osjetljiva stvar za neke zemlje, jer smo jasno govorili da nisu napravili izvješća na adekvatan način. Dakle, možete li nam reći kako učiniti tu stvar manje osjetljivom, problematičnom? Naime, mi smo odlučili postupno na taj način, ali to je jako osjetljivo pitanje. Kada sam radila na prethodnom izvješću, dobila sam izravno dopis od e, moje matične vlade koja je rekla da se ne smije tako postupati i tako dalje. Dakle, to su osjetljive stvari, ali mislim da bismo doista trebali se postarati da te države naprave izvješća, podnesu svoje izvješća i da ne izbjegavaju te obveze. A što je sad sa drugim kriterijem Mislim da je i to važno pitanje, jer postoje različiti načini da se to provodi, da se provodi ono što se radi na pitanju ljudskih prava, ali u ovom drugom kriteriju bavimo se prvenstveno i jedinstveno mogućnošću korištenja tih informacija ili informacija o određenoj vrsti oružja za e, represiju nad vlastitim stanovništvom, a druge zemlje se pak bave tim analizama općenito gledajući ne zalaze u pojedinosti. Znate li malo kako je to raspoređeno po kategorijama? Možete li nam nešto reći o zemljama koje postupe na ovaj i na onaj način? Dakle, u Švedskoj je situacija jako precizna, ali znam da drugdje se ide ponekad u smjeru nekih drugih zemalja i stavlja na raspolaganje manje informacija. Možda to nije nužno e, u mojoj vladi, ali na inspekcijama strateških e, proizvoda se dešavaju čudne stvari u trenutku kada se dobivaju dozvole. Dakle, ja bih htjela saznati koliko zemalja sagledava situaciju općenito govoreći po svim zemljama. To je zadnje pitanje koje sam htjela postaviti, ali mislim da je to sve jako, e, da sve što ste rekli da su jako dobre ideje koje ćemo moći koristiti u našem radu. Hvala. Gospodine Galer, želite li se javiti za riječ? Da, hvala. Hvala vam na ovom pregledu situacije koji je jako zanimljiv i hvala vam na različitim idejama koje ste nam e, iznijeli. No, očito postoje drugačije prakse i ako analiziramo različite situacije, ako ih usporedimo, onda vidimo da postoje neke stvari koje su nekima evidentne kada UN ili Europska unija donese embargo protiv jedne neke zemlje, onda možemo početi načelo da ukoliko su svi to odlučili provesti, onda će e, postojati jedinstvena pravila za izvoz oružja prema nekoj zemlji. Dakle, to je jasno utemeljeno na jasnim odlukama, no ipak naknadno primjećujemo da uvijek postoje neke zemlje barem u Europskoj uniji, se ponašaju na neadekvatan način, znate ova. Dakle, da li raspolažete informacijama kako biste saznali što treba napraviti? Iako ponekad na političkoj razini neke države su izložene kritikama, ali usprkos kritikama imaju drugačija pravila po pitanju izvoza. Da li je to nešto o čemu se raspravlja na sastancima instanca Europske unije i dođe do nekog drugačijeg rezultata. Na primjer, kada je riječ o Saudijskoj Arabiji, nemamo nikakvih odluka o formalnih odluka o uspostavi eh, embarga na izvoz oružja, ali neke zemlje, neke, neke prakse povezane uz tu zemlju su bile kritizirane. No, različite zemlje imaju različite stavove. Dakle, da li postoji način da se to objasni? Sljedeće pitanje jest e, kako možemo zajedno djelovati na dosljedan način. A pitanje koje mi pada na um je sljedeće. Zar ne bi u takvom kontekstu bilo učinkovitije imati zajednički stav i stvoriti mehanizme za koordiniranje koji će biti uspostavljeni mm, posredstvom nacionalnih parlamenta. Što se tiče trećih zemalja, mogli bismo imati zajedničku reakciju različitih parlamenta koji će uputiti poruku vlad, dotičnoj vladi kako bi se, ili vladama kako bismo imali jedinstvene stavove. Jer mi uviđamo da stavovi vlada nisu uvijek pozitivni, a mogli bismo se koncentrirati na suradnju sa nacionalnim parlamentima kako bi se došlo do restriktivnije politike. Ne želim da me krivo razumijete, ja nisam protiv, e, nisam za zabranu, sustavnu zabranu izvoza oružja prema trećim zemljama. No, imamo i ex post iskustvo jer e, uviđamo naknadno da smo se kladili na krivo konje. No, možda bismo mogli doći do zajedničkih e, zaključaka za u buduće. Hvala, treći koordinator i gospodin Van Orden. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice i hvala na ovom jako zanimljivom izlaganju. Svi slažemo glede potrebe kontroliranja dozvola koje izdaju naše vlade za izvoz opasnih e, e, stvari, kemikalija, lijekova, oružja, na primjer. No, čini mi se da u kontekstu izvoza, odnosno nadzora izvoza oružja. jak smo dobri u samokritiziranju i samokontroli i samoptuživanju? Dakle, pitanje je sljedeće. Koji dokazi o izvozu zapadnih država, oružja zapadnih država su imali benigne utjecaje na neke sukobe. koje veze s tim? Vidim da e, se jača industrija, odnosno jača kontrola za izvoz oružja. Vi ste govorili o ovim dokumentima koji su sa jedne stranice prešli na nekoliko stotina stranica. Dakle, to je sam po sebi e, uspjeh. No, što se time ostvaruje, osim što se neki ljudi malo bolje osjećaju? Naime, Rusija i Kina su među najvećim svjetskim izvoznicima oružja, izvoze oružje zločestima. A na koji način se kontrolira ta izvoz oružja? Hvala. Hvala, zadnji koordinator je gospođa Lozing, izvolite imate riječ. Hvala. Kada govorimo o tumačenjima koja su iznijeli kolege, ja mislim da nam to puno ilustrira probleme s kojima smo suočeni. Mislim da tu postoje neke jasne stvari, činjenice. Naime, to su kriteriji s jedne strane i stvarnost s drugim No pitanje koje ste i vi postavili u svom izlaganju je kako biti bolje provoditi kriterije. Gospodine Van Orden, ako sam vas dobro razumjela, vi u biti dovodite u pitanje same kriterije. Dakle, ovdje imamo jasnu političku situaciju, imamo te kriterije koji su odlučeni na razini Europske unije o zajedničkim kriterijima i ako bi se to dovolj u pitanje, onda bi smo išli natrag. Gospodin Galer je jasno stavio do znanja koliki manevarski prostor postoji. Vi ste rekli da su ti mm, kriteriji nužni, da postoje politički interesi i do koje mjere bi ti politički interesi ukoliko bi se trebalo tim kriterijima su, ako bi se dovodilo pitanje kolike su promjene potrebe potrebne, a onda ste govorili i o drživosti. Ovo su jasni argumenti koji postoje u agendi za 2030. i ne samo za e, pitanje zaštite okoliša, no u ovom kontekstu To znači da trebamo jasno reći kakav kakve posljedice mogu postojati u prvom, drugom i trećem koraku. Dakle, gospodine Galer, ovo je jako problematična stvar ako se održivost tiče, na primjer, oružja. Tko će o tome odlučivati? Tko će odlučivati o tome da li je izvoz, njemački izvoz oružja Saudijskoj Arabiji, da li, da je, ko će odlučivati da li je to održivo, politički i tako dalje. Onda tu su i pitanje koje ste vi postavili, gospodine eh, Van Orden, možda se tome može pristupiti na drugi način. No evo, moje pitanje je sljedeće. Tko od nas može znati unaprijed da to može imati štetan utjecaj. Mislim, ovdje govorimo ipak o smrtonosnom oružju, dakle možda bismo trebali reformulirati pitanje. Dobro, ja ovdje iznosim komentare, ali kolege su postavili puno pitanja. Ja ne želim nastaviti sa s istovjetnih pitanja. Dakle, jasno mi je to što ste rekli, koliko je važna politička volja i političke odluke. Vi ste spominjali Njemačku, Francusku i Ujedinjenu kraljevinu. To su one zemlje koje daju na raspolaganje najmanje podataka. Spominjali ste neke tehničke mogućnosti i probleme. To mi malo čudnovato reći da te velike zemlje imaju, raspolažu se na najslabijim tehničkim sposobnostima za stavljeno raspolaganje te e, podatke. Dakle, ovdje se jasno radi o nedovoljnoj političkoj volji. Dakle, pitanje koje vam želim postaviti jeste do koje mjere mislite da ta politička da je razina odlučuje do koje mjere trebamo utjecati na, na nju. Postoje tu i evo, ta neka znanstvena pravila i Zatim imam još jedno pitanje o kriteriju osmom. Vi kažete da je ovo kriterij koji se doista raznovrsno može tumačiti, te da je dosta upitan, dakle mnogi su ga ne samo drugačije tumačili, već i odbacili. Ako razmatramo pitanje sigurnosti u Europskoj uniji, mislim da je to važno. Evo, za kraj želim se osvrnuti na agendu za 2030. Da li smatrate da postoji pozitivan razvoj u definiciji agendu za 2030. Da to zajedničko djelovanje između socijalne situacije i mira, da li tu postoje neke veze, da li bi to da li bi to moglo imati posljedice za osvajanje kriterija osmog jer biti evo ja ovdje dajem svoje tumačenje dakle sve je to povezano uz političke agende volju Europske unije, Ujedinjenih naroda koji razgovaraju, tumače ovako i onako u nekim krugovima situaciju, onda odjednom dobijemo situaciju u kojoj imamo drugačiju praksu. Dakle, ja se doista pitam kako se to sve može pomiriti i doći do konkretnih rezultata. Gospodine Nart, izvolite. Hvala, predsjednice. Gled ove teme, a i drugih, uhoćeni smo između s jedne strane etike i druge strane praktičnosti. Ne želim ovdje posjeti za pojmom licemjerja, ali često što jest u pitanju. Dakle, kada govorimo o kriterijima e, koji se primjenjuju neke zemlje koje se bave ofenzivnim, agresivnim ratovanjima, a ne defanzivnim, postoji logika da se blokira izvor u nekim slučajevima, dakle tu Saudijska Arabija je jako poznata demokracija, možemo vidjeti da to, znamo da je to demokracija jer to su naši prijatelji, no to ne znači da njihovo ponašanje ponekad nije kriminalno. Tu imamo i masakre, znači civilnog civila, onda imamo i blokadu Jemena od Saudijske Arabije i Ujedinje Arapskog e, društva. Dakle, nisu, nisu problem oni e, negativci Rusija i Kina. Ne, problem smo mi, jer mi smo negativci što je sa, govorimo da smo jako osjetljivi po pitanju građanskih prava, što, što, što sa situacijom kada vidimo e, djecu e, koja stradavaju e, u Jemenu i bombardirane bolnice, no još je gore to što mi radimo, što izvozimo, ne govorim samo u Ujedinjenoj kraljevini, već u Španjolskoj. Španjolska ima kod ugovor sa Saudijskom Arabijom prema kojoj će, prema, imaju ugovor prema kojem će se e, zadržati brodogradilišta u zamjenu za e, druge usluge. Ja vjerujem da će Španjolska nastaviti izvoziti bombe Saudijskoj Arabije. Dakle, evo nas tu smo uhvaćeni između retorike i pragmatičnog pristupa, političke korektnosti, jer nemamo izbora. To, je to neki nazivaju političkim realizmom. Znate, mislim da je dobro pokušati imati etički pristup, ali ovdje smo suočeni sa nacionalnim potrebama a suočeni sa tim nacionalnim potrebama kriteriji nestaju, jedino preostaje surova realnost. Dakle, da li postoji bilo kakav način da e, se postaramo da će etika ove deklaracije biti povezana uz našu praksu, ne, e, ne Rusije i Kine, već našu. Hvala. Gospodin Kelam ima riječ sada. Najviše hvala, gospođo. Veliko zadovoljstvo je pozdraviti Sipri ovdje koji, za koje se zna da je kompetentna i e, uspješna institucija. Ovdje je naš problem što e, želite sagledati Europsku uniju kao cijelinu, ali tu je problem između pravila i provedbe naših ideja i praktičnih, pragmatičnih, pragmatičkih ciljeva i potreba. No, naravno, tu je tu su dakle nacionalna industrija proizvodnje oružja i one nisu jako motivirane za dijeljenje informacija. No, vjerojatno bismo trebali prvo rješavati problem nacionalnih sustava informiranja i pojačati to dijeljenje informacija, poboljšati ga. I isto tako spomenuli ste relevantno pitanje o tome kako brzo dospjeva informacije i koliko izdržava i koliko su detaljne te informacije jer vrag leži u sitnicama, znate. Zatim spomenuli ste i onaj e, instrumente koji se koriste u post-embargo e, situacijama. Dakle, kako to napreduje, možete nam reći? No, nakon što je kolega Galer rekao da trebamo imati zajedničku politiku prema nekim zemljama, dakle, to je rekao, ali ako imamo zajedničku politiku, u tom slučaju bilo bi puno lakše provoditi i primijeniti zajedničke stavove o izvozu oružja. Naravno, i dalje tu postoji dilema, dvojba, da je svaka nacija, svaka nacija ima pravo na svoju obranu i tražiti oružje za potrebe obrane. Dakle, s jedne strane, jako smo zahtjevni prema samima sebi, a s druge pak strane, evo imamo Ukrajinu kojoj su očito potrebna oružje za obranu, no nitko joj ih ne daje. I naravno to je ono što je rečeno o velikim izvoznicima oružja poput Kine i Rusije koji nisu dijelom ovog sustava i ja doista mislim da ta razlika može uveliko utjecati na negativno na izvoznike, na europske izvoznike oružja. Hvala. Madam, variety of contributions. Hvala, evo, dobili ste velik komentara. Sada vas lijepo molim da se vi očitujete na iznesene komentare i da odgovorite na pitanja. Imate još vremena pa možete izvojiti vrijeme da odgovorite na ta pitanja, a bude li to potrebno, dopustit ću još jedan krug pitanja i odgovora. Hvala. Zahvaljujem svima. Ova pitanja su bila vrlo zanimljiva i bilo ih je dosta pa ću pokušati odgovoriti na pitanja jedno po jedno, a vi slobodno javite ukoliko vam trebaju dodatna pojašnjenja. Što se tiče posljedica arapskog proljeća na izdavanje izvoznih dozvola u državama članicama, ako uistinu želite dobiti kvalitetan odgovor na to, potrebna je detaljna analiza. Imamo 28 različitih sustava za e, dozvole za izvoz oružja, da kako ne izvoze svi u tu regiju, ali ipak ih ima dosta, a isto tako se te politike i prakse mijenjaju za i za povisno o odredišnoj zemlji. E, radije ne bih davala generički odgovor, mislim da je potrebna jedna sustavna analiza o tome kako se politika glavnih dobavljača mijenjala u odnosu na pojedine e, zemlje u koje se izvozi oružje. Tako da ću, mogu vam kasnije dati odgovore na ta pitanja. Što se tiče različi, razlike u zemljama odredišta, Razlika između Libije i Saudijske Arabije, dakle što se tiče Libije došlo je do značajnog pada u izvozu oružja nakon što je ukinut embargo 2003. godine od strane UN-a i 2004. od strane Europske unije u to vrijeme je dosta evropskog oružja završilo u Libiji. Međutim, nakon što se situacija pogoršala, e, te su isporuke oružja prekinute i drastično se promijenila politika. Što se tiče Saudijske Arabije, tamo je situacija bitno drugačija. E, mnogo oružja je izvezeno iz različitih država članica i to je vrlo često bilo kontroverzno e, u javnosti i nacionalnim parlamentima. To uostalom ilustrira i ono što sam rekla ranije, a to je da postoje različite perspektive. Tu je interes vojne industrije kada je riječ o velikim e, vrijednim ugovorima, ali isto tako e, se to sagledava iz perspektive saveznika. Dakle, ako se neka zemlja smatra saveznikom, onda e, i ako je potrebno dostaviti određene informacije u sklopu protuterorističkih aktivnosti, onda i to isto tako utječe na proces donošenja odluka. Iz tog razloga je važno da imamo transparentnost što se tiče krajnjeg ishoda. Vezano uz kriterije, vezano uz osmi kriterij, e, mislim da to nije često korišteno kao isključivi kriterij za odbijanje izdavanja dozvole. E, to je, se obično koristi kao dio informacija za donošenje odluka o izdavanju dozvole. Dakle, to su pitanja kao stanje ljudskih prava, povrede međunarodnog prava i tako dalje. Dakle, e, e, ono što je važnije od broja neizdanih dozvola su detalji čitavog procesa. Dakle, da li se konsultira Ministarstvo za razvoj u postupku izdavanja dozvola? Uzimaju li se u obzir E, i njihovi argumenti prilikom donošenja odlike o izvoznoj dozvoli. Dakle, mislim da je čitav taj postupak procjene rizika mnogo širi. Zatim, e, što je sa crnom listom zemalja koje ne podnose izvješće, da kako to su sve javno dostupne informacije, prema tome jasno je ako neko ne dostavlja podatke, ne vidim što bi tu bilo osjetljivo. No, ipak e, bih bila za uravnotežiji pristup izvješćivanju. Ne radi se samo o tome koje zemlje e, dostavljaju podatke, a koje ne. Neke e, dostavljaju podatke o kvantiteta, kvantiteti oružja, neke o broju izdanih dozvola, neke o krajnjim korisnicima, tako da ne može se samo tako paušalno reći neki daju mnogo podataka, a neki manje. Mislim da treba sagledati čitavu sliku. Osim toga, e, neke zemlje dostavljaju izvješće u e, registar UN-a o konvencionalnom naoružanju. Prema tome mislim da bi trebalo e, na fer način ocijeniti postupak izvješćivanja svake pojedine zemlje. Također mislim da bi trebalo uključiti nacionalne parlamente. Oni bi trebali biti ti koji će zatražiti dodatne informacije od svojih eh, vlada. Španjolski parlament je primjerice o tome eh, odigrao vrlo značajnu ulogu. Oni su čak donijeli zakon prema kojem Vlada mora podnijeti izvješće o odboru, eh, dakle ministar mora doći u parlament i to je E, dakle u ovom slučaju zapravo e, pretočeno u jednu pravnu obvezu. U tom smislu španjolski parlament e, odigrao značajnu ulogu. Što se tiče ocjene stanja ljudskih prava i razlike između funkcionalnog i praktičnog pristupa, mislim da je to jedno pitanje koje zaslužuje istraživanje i ne mislim da je to e, nešto što može biti evidentno temeljem nacionalnih izvješća. Trebalo bi razgovarati sa službenikom koji je zadužen za izdavanje izvoznih dozvola o politici te vlade i e, treba također analizirati nacionalne kriterije koji dopunjuju ovih e, osam kriterija iz zajedničkog stajališta. Švedska, Njemačka i neke druge zemlje imaju svoje nacionalne kriterije kojima se također služe uz osam kriterija zajedničkog stajališta. Švedska e, primjerice ima svoju širu nacionalnu politiku koja e, uključuje i kriterije koji se tiču ljudskih prava, a i susjedna Norveška ima sličan pristup. Dakle, to ovisi o pojedinim zemljama odredišta, a ne samo o tome koje se oružje može koristiti u nekom kontekstu. Oni su to i u ostalom javno rekli. Zatim što se tiče kriterija zaštite ljudskih prava, to treba sagledati i eh, u kontekstu međunarodnog eh, ugovora za trgovinu oružjem. Tu su također uvršteni i kriteriji ljudskih prava. Dakle, postoje međunarodni pravno obvezujući kriteriji koji su sada na snazi. Eh, to je nešto što nismo imali kada smo imali kodeks ponašanja i kada smo donijeli zajedničko stajalište 2008. godine. Tako da se zapravo kontekst značajno promijenio, što se vidi i na e, konferencijama sastanaka stranaka. Gospodin Galer je postavio jedno pitanje o e, različitim o embargu. Da kako, kada je embargo na snazi, to se često temelji na odluci donesenoj u UN-u, iako je bilo i nekih e, embarga koje je donijela Europska unija samostalno. Radi se o zajedničkoj ocjeni politike. U protivnom će postojati različite odluke o izvoznim dozvolama za naoružanje. Mislim da će to ostati tako dok ne budemo imali zajedničku politiku, a mislim da se to neće tako skoro dogoditi. Postoje različite povijesne zemlje, koje im, povijesne veze koje pojedine zemlje održavaju sa zemljama u koje izvoze oružje i tako dalje. Mislim da se, dakle, ne možemo pretpostaviti da ćemo imati jednako tumačenje kriterija i jednake izvozne dozvole. Dakle, takva je trenutna situacija u Europi, sve ostalo bi bilo iluzorno, ali su moguće, e, moguće usklađivati tumačenja kroz dodatne konsultacije i moguće je e, povećati dosljednost sa drugim područjima politika. Također je bilo jedno pitanje od gospodina Van Ordena. Imamo li dokaza o tome da, je, e, da su naši zapadni sustavi za kontrolu naoružanja djelotvorni? To je vrlo teško reći jer kada se nešto spriječi, teško je dokazati da bi se to bilo dogodilo da nije spriječeno. E, teško je zapravo dokazati vrijednost prevencije. Ali ono što je sigurno jest da je bilo isporuka određenog naoružanja. Dakle, vide se kao posljedice kršenja ljudskih prava, zatim eskalacija sukoba i tako dalje. I ponekad se e, znalo dogoditi da nakon isporuke se ustanovi da to nije bilo u interesu neke pojedine vlade e, država članica. Oh, it's, um, there many, many countries I think that... E, moglo bi se nabrojati velik broj zemalja, samo da se vratim na ovih osam kriterija. E, dakle, u tom trenutku je, dakle, su shvatili da ukoliko se isporuče oružje zemlju koja, protiv koje se kasnije, e, dakle, koja kasnije postane neprijatelj, onda, dakle, to dovodi do takve situacije. E, na primjer u Libiji se dio oružja e, dio oružja koriste se za terorističke napade i koriste ih pobunjenici u Maliju. Tako da se zapravo tu koristi oružje, e, pobunjenici koriste oružje koje su isporučili ili same države članice ili njihovi saveznici. Ponekad se stječe dojam da je riječ o e, politici o koja se temelji na etici Zašto su ovi kriteriji doneseni? Zato što je u interesu Europske unije da do toga ne dođe. E, činjenica da neke zemlje imaju drugačiji pristup e, ne znači ništa. Mi smo otišli korak dalje. Isto zato je toliko velik broj e, zemalja bio za donošenje konvencije za za trgovinu oružjem. Zapravo taj ugovor o trgovini na oružanjem je komplementaran e, zajedničkom stajalištu Europske unije, dakle to zajedničko stajalište vrijedi za države članice, ali ATT mnogo širi. E, u ovom trenutku SAD e, su potpisnica, e, Rusija i Kina nisu članovi, E, Kina je posljednjih godina davala nešto povoljnije izjave i sudjelovala je na pojedinim sastancima. Dakle, ovaj e, ugovor o trgovini oružanjem, mnoge zemlje su misle da je to čista iluzija prije samo 20 godina, ali to dokazuje da ipak može doći do pomaka. Ako vas zanimaju neki dokumentirani slučajevi e, gdje je isporuka oružja dovela do kršenja ljudskih prava i tako dalje, ja vam mogu poslati detaljnije podatke o tome. Mislim da je to jedno od područja e, koje je također važno analizirati slučaj po slučaj, ali u svakom slučaju taj argument je sada već vrlo e, raširen, vrlo je prihvaćen. Dakle, činjenica da se sada da se sada poveća broj stranica u izvješću. E, dakle, mislim da to jest važno. E, ranije se smatralo da je izvoz naoružanja e, osjetljivo područje, da je to jedno povjerljivo područje. I malo pomalo su države shvatile da to zapravo i nije tako i da povjerljivost i držanje podacima tajnima izaziva skandale, skandale u raznim zemljama, u Švedskoj i tako dalje i ponekad je to zapravo i imalo pozitivan učinak na daljnji razvoj događaja. Također je došlo do pomaka u transparentnosti, što se vidi i u međunarodnim zahtjevima za izvješćivanje, to je uključeno u zajedničko stalište. Mislim da je to uistinu dovelo do značajnog zaokreta u raspravama. E, prije 20 godina se vrlo često govorilo da, dakle, područje izvoza oružja je osjetljivo i nije se dostavljalo nikakve dodatne informacije. Ali ako čitate specijalizirane časopise za e, vojnu, koje se bave vojnim pitanjima, vidjet ćete da zapravo vojna industrija e, vrlo često želi objaviti podatke o sklopljenim sporazumima, budući da su na njih ponosni. Ono što za njih jedino osjetljivo je samo cijena i oni ne žele da se e, te, da te informacije procure prije sklapanja samog ugovora. O tome je bilo riječi i na Njemačkom ustavnom sudu. Ja sam bila pozvana tamo kao stručnjak. E, suci su detaljno ispitivali vojnu industriju o e, svakom pojedinom e, podatku, dakle koji su podaci komercijalno povjedljiva, koju nisu i u kojem trenutku. I toga se pokazalo da je zapravo najosjetljivije pitanje cijene i to do trenutka sklapanja ugovora. I zato je njemačka vlada odlučila dostaviti više informacija njemačkom parlamentu. To je odluka koja je donesena prije dvije i po godine, tako da je uistinu došlo do značajnog pomaka što se tiče transparentnosti i povjerljivosti podataka i rasprava mnogo otvorenija. Ranije sam spomenula da tu postoje različite politike koje su zapravo u proturječju i ako želite imati um, utemeljenu, informiranu odluku, onda morate sve elemente uključiti u raspravu i e, dakle reći, dakle to su ti, ti e, podaci i tako smo došli do ovog zaključka i dakle potrebno je da se održi rasprava u javnosti i u parlamentu i e, na taj način će se barem svi moći složiti da je rasprava održana. E, dakle, da se vratim sada na pitanje o ciljevima održivog rada. Mislim da, se, da je tu rasprava također dosta uznapredovala u kontekstu UN-a. Predsjednik konferencije e, stranaka ugovora o trgovini naoružanjem odlučuje da se održe tematske rasprave o vezi između ATT-a i održivog razvoja. I, e, dakle, bilo je nekih vrlo pozitivnih izjava od zemalja koje su bile nazočne, zemalja iz Azije, Europe, Afrike, Latinske Amerike. I tu se vrlo jasno pokazalo e, da je uspostavljena veza između legalnog prijenosa oružja i da je to priznato ne samo u e, dakle zajednici koja se bavi razvojem nego i u sigurnosnoj zajednici gdje se i raspravlja o ugovoru o trgovini na naoružanjem. Mislim da se dakle mnogo toga može zaključiti temeljem ove rasprave i mislim da će e, se rasprava o razvoju također staviti na dnevni red konferencije stranaka, to je sastanak koji će se održati u rujnu. Ujedinjena kraljevina Njemačka i Francuska, kako ste spomenuli, objavljuju manje podataka E, to se tiče konkretnih pošiljki. Britanske i e, njemačka nacionalna izvješća zapravo sadrže velik broj podataka i ako ih usporedite sa nekim drugim nacionalnim izvješćima vidjet ćete da se tu dosta detaljno izvješćuje o izlaznim dozvolama za oružje. E, Obično e, također navodim britanska izvješća kao primjere dobre prakse, budući da su tu neke studije slučaja, slučajeva određenih e, zemalja koje, u koje se isporučuje oružje. I mislim da je to vrlo e, zanimljivo u, kao da je zanimljivo to uvrstiti u nacionalno izvješće. Zatim ovaj osmi kriterij, već ste ga spomenuli, već smo razgovarali o tome. A sada ću prijeći na sljedeću točku, a to je, su, to je isporuka oružja saveznicima, prijateljskim zemljama i isto tako isporuka oružja demokratskim zemljama. Tu bih htjela spomenuti također e, raspravu koja se vodila u Norveškoj, koja nije država članica, ali se uskladila sa zajedničkim stajalištem Europske unije, ali isto tako se slična rasprava vodila u Švedskoj, gdje je na zahtjev parlamenta gdje se tražilo e, hoć, da se vidi hoće li e, vlada dakle uvesti e, demokratičnost neke zemlje u postupak izdavanja izvoznih dozvola. U Norveškoj i Švedskoj se još uvijek o tome vodi rasprava, mislim da je to vrlo zanimljivo i to također pokazuje da nije tako lako dati definiciju demokracije, odnosno autokratskog režima. I mislim da to nije samo tako lako definirati takav kriterij. To je posebno važno kada se e, govori o zemljama poput Saudijske Arabije i Jemena, e, da postoje dakle politika koja je dosljedna, odnosno da izjave koje se tiču stanja ljudskog prava budu sukladne politici e, izdavanja izvoznih dozvola za naoružanje. Neću sada navoditi e, koje su to zemlje, mislim da to ne bi bilo primjereno, ali u konzultacijama sa nekim državama članicama ustanovila sam da e, neke zemlje ne provode konzultacije sa odjelima koje se bave ljudskim pravima u resornim ministarstvima. Dakle, e, dakle postoje razlike e, u odlukama koje se donose a tiču se ljudskih prava i odlukama koje se tiču izvoza naoružanja. Vrlo je važno da se tu uspostavi dosljednost ne samo na nacionalnoj nego i na europskoj razini. U raspravama o ugovoru o trgovini oružanjem Europska unija je davala vrlo odlučne izjave, tražila je od drugih zemalja da se pridruže e, tom ugovoru i Dakle, nitko ne može biti vjerodostojan ukoliko ne pokazuje dosljednost u, vlastitim, u vlastitom djelovanju. Dakle, ako je e, ako se traži od Kine i drugih zemalja da se pridruže, a mi sami nemamo dosljedno ponašanje. Dakle, to, mm, to nije dobro. E, također se sada pokušava, e, dakle, postoji jedan sudski postupak koji se vodi u Velikoj Britaniji upravo na tu temu. E, prema tome to ne bi trebala biti isključivo nacionalna rasprava i zemlje koje ocjenjuju i koje analiziraju to dakle u kojoj mjeri Europska unija provodi dosjetnu politiku također će biti imati svoju ulogu u toj raspravi. E, hvala i vama na lijepim riječima. Mislim da sam već spomenula neke od stvari koje ste e, vi e, pitali, dakle utjeca industrije, koje informacije smatraju povjeljivima i osjetljivima. I imali ste također pitanje o dakle mjerama nakon ukidanja embarga. Naime, bilo je mnogo informacija o e, dozvolama koje su odbijene, odnosno zahtjevima koji su odbijeni. Međutim, ako e, želite zajedničku analizu, morate razgovarati o tome kako analizirati pojedine informacije krajnjih korisnika, kako protumačiti kriterije i to moraju raditi oni koji su koji se time bave u datom trenutku, ne godinu ili nekoliko godina kasnije. I upravo ovaj e, skup alata, e, post embargo toolbox, e, ide u tom smjeru. Naime, nakon ukidanja embarga na uvoz oružja u nekoj zemlji, E, postoje različita mišljenja o tome trebali odmah krenuti u izvoz oružja, trebali biti imati nešto oprezniji pristup. E, to je bio slučaj sa Lidijom, dakle svi su htjeli potpisati ugovore, a nakon toga su požalili. Dakle, i zamisao e, ovog mehanizma jeste da se tromjesečno razmjenjuju informacije, te da se također razmjenjuju iskustva kada je riječ o e, promjenama politika i da kako te razmjene mogu biti i češće, ne moraju biti tromjesečno, e, može se dodati još elemenata, ali dakle glavna zamisla je da se e, osnaži mehanizam za razmjenu informacija o izdavanju izvoznih dozvola, posebno za neke kontroverzne zemlje. Saudijska Arabija je jedna od takvih zemalja koja bi trebala biti obuhvaćena takvim procesom. Dakle, mi imamo očito različite ocjene, dakle mislim da bi bilo dobro da se to sada iznese i da imamo otvorenu raspravu o tome. Dakle, možda su e, analize drugačije, ali bilo bi dobro da se o tome povede dijalog e, i temeljem toga bi neke zemlje možda e, modificirale svoj pristup. Što se tiče Rusije i Kine, ja sam već spomenula da je važan dijalog s drugim zemljama, Dakle, stalište SAD-a i Dakle, trebalo bi razgovarati sa SAD-om u sklopu ATT-a. Mi prije nekoliko godina nismo imali međunarodni forum za e, dijalog o trgovini naoružanjem. Sada, zahvaljujući ATT-u, to po prvi puta imamo. Nordijske zemlje su tu e, imale vrlo snažnu ulogu nominirale su kandidate za predsjednike, za tajništvo, za radne skupine, također su izdvojile sredstva za e, zakladu, tako da na neki način i Europa tu e, ima dosta važnu ulogu. E, evo, ako imate još dodatnih pitanja ili komentara, slobodno ih možete postaviti. Ima li dodatnih pitanja? Gospođa Lozing? Govorit ću njemačkim. Imam još jedno pitanje o konačnim primateljima. To je stvarno veliki problem. Mi smo već spomenuli ovdje i takozvani IS e i govorili smo o isporukama oružjem, pešmergama, pa je onda poslije toga dokazano da je krenulo pešmergama, i završilo kod IS-a. E Dakle, imate li nekakvih ideja, predođbe o tome kako biste konačne primatelje isporuke oružja, pošiljke oružja malo poboljšali, da tako to kažemo, kako bismo imali više informacija o tome, kako bi to mogli integrirati u nekakav širi regulatorni okvir, da to bude obvezujuće i da se stvarno drže toga i tamo završi. Izvolite odgovoriti. Dobro, vrlo izravno. Da, to je dobro pitanje o konačnim korisnicima, primateljima. To spada u, to je vrlo važan dio procjene rizika. Vi nikad ne možete imati 100% sigurnu garanciju ko će na kraju biti konačni primatelje. To jasno ovisi o promjenama političkog stanja u dotičnoj zemlji. Možete imati velike nestabilnosti, sukobe, svega i svačesa i može, može, može doći do otimačine, pljačke oružja, e, preusmjeravanje iz raznih razloga. Prema tome, e, ona vlada koja izdaje dozvolu za taj izvoz, to je pošiljka oružja, mora napraviti procjenu rizika i ako nekad nije 100% sigurno, kaže, to je onaj rizik koji moramo prihvatiti. U da se poveća vjerojatnost da oružje doista dođe i ostane kod konačnog korisnika, a da ne dođe do nekakvih skretanja te pošiljke. Postoje naravno neki koraci koji se mogu poduzeti, jer vi znate da svaka svaki certifikat, svake E, svaki papir koji ide uz tu pošiljku se može u svaki potpis na kraju falsificirati, ali postoje razno, razne korace, recimo učinkovite sankcije. A to bi bilo sigurno učinkovitije ako bi to postoje bile sve evropske sankcije, dakle zajednički pothvat Evropske unije. Primjerice, Švedska isporučuje oružje nekoj zemlji, zemlja to u toj zemlji primate zapravo pošalje nekoj drugoj, na neku drugu destinaciju, sami to preusmjere, to procuri u javnosti. Nakon toga Švedska kaže u redu, mi vam očito ne možemo vjerovati, prema tome s vama više ne trgujemo, to su ustanoviti embargo sankcije koje vam se nameću i sve druge zemlje se onda pridruže. I mislim da bi to bilo jako, jako sredstvo, snažno, moćno sredstvo za odvraćanje od takvih situacija. A postoje i tehnička rješenja, kao što je recimo obilježavanje i onda sljedivost, posebno kod manjeg oružja, lakšeg oružja, tu imate različite čipove i druge metode označavanja koje možete slijediti preko GPS-a i na razne načine i industrija inače aktivno tu istražuje sva tehnička rješenja koje nove tehnologije daju. Tako da znamo gdje je to završilo, koja je destinacija, znamo tijekom puta kamo je krenulo i možete to dakle pratiti cijelim putem, sljedivost je zajamčena i recimo ako je neka pošiljka nekamo otišla, onda ćete moći, zahvaljujući različitim tehničkim rješenjima, moći i unatrag slijediti, vidjeti kako je došlo do tog preusmjeravanja ili kako je uopće završilo kod neke grupe pobunjenika ili jesa ili ne znam gdje je završilo oružje. Zatim, ono što smo govorili, nova njemačka politika da se vrše kontrole nakon samog shipmenta, nakon samog transporta i dostave, dakle i to je krenulo te kontrole su počele i drugim riječima odlaze stručnjaci koji nakon što je isporučeno oružje odlaze na terenu te zemlje i provjeravaju oružje još uvijek tamo gdje je trebalo biti. Međutim, to ne možete sad odjedan puta početi s tim, nego vi zapravo morate imati stanovita iskustva i da biste u naprijedu pisali ugovor koji su sankcije, ukoliko oružje ne ostane tamo gdje je trebalo biti ili tamo ne dospije, to morate u naprijed početi, morate već krenuti u naprijed sa pripremama za to, jer to jako zadire naravno u suverenost svake države da s vama potpiše ugovor. Znači imate različite metode i različite korake koje možete po, poduzeti da osigurate konačno odredište. Ali tu je recimo razmjena podataka i iskustva među zemljama jako bitna. Recimo u odnosu na falsificiranje različitih papira ili na preusmjeravanje pošiljke uz pomoć vlasti dotične zemlje ili bez te pomoći i tako dalje. Tu dakle je jako bitna razmjena informacija među evropskim partnerima. A već sam ranije spomenula i važnost takozvanog in reacha, Dakle da se odvoje novci za izgradnju kapaciteta u evropskom kontekstu koji bi onda tu pomagao. mislim da je to dio onog mehanizma zapravo koji treba e, spadati u redovnu primjenu i provedbu zajedničke pozicije s osam kriterija na evropskoj razini. Ali već sam vam i govorila o tome. Dakle, to je opet vezano za one dužnosnike i službenike državne koji izdaju dozvole za izvoz i brinu i nadziru provedbu toga. Znači, tu se mora na evropskoj razini taj indič e, odvojiti novci da imamo stručnjake koji će pratiti uz nacionalne dužnosnike koji su izdali dotične dozvole, gdje je oružje došlo, kako se ono kreće, dakle njegovu sljedivost po svijetu i onda zajednički koordinirati zajednički odgovor. Hvala. Doktor Bauer, hvala vam. Doista. Ovo bi sada, eh, ovim bi sad završili našu radionicu. U imu našeg pododbora za sigurnost i obranu a ja bih vam željela doista iskreno zahvaliti na ovom vrlo vrijednom doprinosu, vrlo konstruktivnoj prezentaciji i raspravi. Hvala vam. Please Molim vas, ostanite. Sljedeća točka dnevnog reda je drugo razmatranje nacrta izvješća o privatnim zaštitarskim društvima. Ladies and gentlemen. Dame i gospoda, molim vas, uzmite mjesta. Oni koji ne žele sudjelovati u sljedećoj točki dnevnog reda, molimo vas napustite prostoriju. Sljedeća točka dnevnog reda je, kao što smo već rekli, izvješće gospođe Vautmans na vlastitu inicijativu, izvješće o e, privatnim zaštitarskim društvima. Ovo je sad drugo razmatranje izvješća u našem odboru. Podsjećam vas da se 9. ožujka smo prvi put razmatrali to izvješće i tada ste imali rok za podnošenje amandmana do 16.3. Sad smo u fazi drugog, da kažemo, čitanja tog izvješća u našem odboru. I evo, izrazimo dobrodošlicu gospođe a Tu je i nekoliko naših izvjestitelja u sjeni e, prisutno i riječ odmah dajemo gospođe Vautmans. Hvala lijepo, štovani kolege. Prvo bih se željela zahvaliti svim zastupnicima koji su, nisu štedili svog vremena, nego su proučili ovo izvješće. I ukupno sad imamo 143 amandmana koji su pristigli. Uglavnom, svima je bilo stalo da čitav tekst bude kako bismo rekli, markantni i jasniji. Mi smo i sad međuvremenu radili na tim amandmanima, evo jučer smo u jednoj vrlo, vrlo ugodnoj, preduskrsnoj atmosferi raspravljali i razmatrali amandmane. Sve u svemu smo došli do pozitivnih kompromisa. Želim se, dakle, u tom smislu zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na ovom vrlo, vrlo dobroj suradnji, vrlo konstruktivnoj kao i tajništvu na dobro organiziranim pripremama i radu. Evo, bilo je, unatoč tome što je bilo tako puno amandmana, ipak je, smo imali dakle jednu sjajnu suradnju bez obzira na razlike među klubovima zastupnika i to zato što smo svi zapravo suglasni u tome da se unutar Europe treba stvoriti jedan eh, pravni okvir, dakle izgraditi jedan pravni okvir koji bi nam omogućio jedno unificirano tretiranje zaštitarskih, privatnih zaštitarskih e, društava u svim zemljama članicama. Zatim, pitanje crne popisa, crne liste to neće biti de facto, to nije ono što bi trebali dalje voditi, nego bi jednostavno trebali imati jednu pozitivni pristup, dakle jednu ne negativnu crnu listu, nego pozitivnu listu kao registar onih zaštitarskih kompanija i društava, uključujući i privatne vojna društva, društva za pružanje vojnih usluga, koji su prošli i zadovoljili sve naše kriterije i koji se mogu, koji dolaze u obzir i mogu se normalno angažirati. I zatim e, govorili smo jasno jako puno o tome kako dakle da privatni zaštitari u civilnim uvjetima i kako kad rade za vojsku ili konfliktnim e, situacijama. I tu smo isto shvatili da nam treba točno jedan jasni pravni okvir koji će regulirati gdje i dokle i kada se mogu takve tvrtke angažirati i ko je zašto odgovoran, jer upravo struktura odgovornosti je bila jako važna. Evo, gospođo predsjedavajuća, jasno je da, ima, da tu ima još jako puno tog što se treba učiniti prije nego što Europa može polagati pravo da predvodi na tom području globalno. Ali ovaj inic, samo inicijativno e, izvješće je barem prvi korak u tom smjeru. I još jedanput hvala na sjajnu suradnju. Hvala. A sada izvjestitelj u sjeni za pučane, gospođa Andikjena. Izvolite, imate riječ. Hvala, ja bih isto željela zahvaliti izvjestiteljici, gospođi Faltmans, na ovom konstruktivnom radu. Zajedno s ostalim izvjestiteljima u sjeni mi smo identificirali glavne aspekte u ovom problemu širine i spektra djelatnosti privatnih zaštitarskih društava. Najvažniji je zapravo aspekt cijelog izvješća je da se da jasno, jasan pravac kako bi usluge privatnih zaštitara trebale funkcionirati unutar i izvan Evropske unije, kako to regulirati zakonom. Postoji jasna potreba za jedan regulatornim okvirom EU unije kako bi se harmonizirali standardi glede privatnih zaštitarskih društava među, u svim zemljama članicama. Kako bi imali više transparentnosti, predložili smo otvoreni popis dakle, onih koji ispunjaju kriterije, kao što je to gospođa Fautman već rekla taj popis bi trebala biti dio ovog regulatornog modela i trebala bi služiti kao pool svih privatnih zaštitara koji mogu recimo unutar Europske unije i izvan Europske unije e, izvršavati ugovore. Zatim, e, treba odrediti da se oni ograničavaju na pružanje logističkih i zaštitarskih usluga, ali ne da idu u područja sukoba i da se tu koriste u vojnim ofenzivnim djelatnostima. Zatim, vrlo je često jako teško tu zapravo vidjeti što oni točno rade, zato što još do sada nismo imali nikakvih obaveza koje se kod podugovaranja bilo nametalo. I onda, naravno, ako se nađe taj pitanje odgovornosti, ne može se vidjeti ko je točno kriv, e, ko je točno odgovoran za nešto, ostaju mnoge stvari nekažnjene koje bi se trebali, što naravno Europsku uniju dovode na loš glas. Zatim, e, što se tiče zaštitarskih izvan Evropske unije, to bi trebali jasno i onda lokalne snage angažirati ako su nam trebali za outsourcing, jer oni znaju jezik, tradiciju i pravni okvir dotične zemlje u kojoj se, gdje se bivaju angažirani. Ali to znači da važno je da naglasiti da korištenje lokalnog osoblja može donijeti jako puno ušteda, ali samo ako to ne potkapa naše druge matične djelatnosti. Svakako i njih onda treba podvrgnuti istim standardima i vezati istim regulatornim okvirom. U svakom slučaju ovaj naše izvješće treba dostaviti komisiji kako bi krenula i vijeću, kako bi krenuli sa jednim razredom zakonodavnog tekstova u vezi s tim. Ono što smo mi radili, dašli smo 19 kompromisnih e, amandmana, ali još uvijek imamo veliki znak pitanja na regulatornom okviru EU, da li to treba biti obvezujuće ili u kojem obliku. Ja ću kao izvjestitelj u Sjeni Pučana još konzultirati svoj klub zastupnika da vidimo koje je naše konačno mišljenje o tome kojeg oblika treba biti regulatorni okvir. Koliko obvezujući. Hvala gospođo Andriju Ketesa. Sada za socijaldemokrate gospodin Frunzulica. Hvala. Evo, drage kolege, prvo bi mi htjeli zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni na suradnji na ovom važnom dosjeu Zapošljavanje privatnih zaštitarskih e, tvrtki u Europi nastavlja se povećavati svake godine, raste. I uzimaju se u obzir, uzimajući u obzir njihovo transnacionalno zapravo djelovanje i nedostatak europskog regulatornog okvira, oni se više predstavljaju rizik za europski sigurnosni okvir i sigurnosno okruženje. Pogotovo što oni vrlo često E, je pitanje odgovornosti privatnih zaštitarskih firmi koje vrlo često rade i u područjima sukoba. Zbog toga sam jako sretan što smo mi svi izvjestitelji Sjena i bez obzira na klub zastupnika postigli su konsenzus na našim sastancima u vezi ovih najvažnijih pitanja. No, u svakom slučaju trebamo imati jedan, da, dajte da vam dam jedan pregled, sažeti pregled trenutnog stanja u Evropskoj uniji. Dakle, trenutno na našem teritoriju Evropske unije ili na trećim, kod trećim zemljama gdje pružaju za europske ili neevropske entitete e, usluge. I za njih sve treba stvoriti jedinstveni regulatorni okvir koji bi osigurao i redovno izvješćivanje tih privatnih zaštitarskih tvrtke. Jer vrlo često oni niti ne izvješćuju, i e, zapravo nisu na kraju ni odgovorni za različita kršenja međunarodnog e, pravnih normi koje se događaju, a onda se ne zna više kome je odgovornost prepisati. E, mi smatramo da treba njihove intervencije nadzirati u svim regijama. Nadalje, s obzirom da Evropska unija koriste i u inozemstvu privatne zaštitare, recimo da čuva njihove delegacije ili da daje potporu civilnim ili vojnim misijama u okviru zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske unije, želim naglasiti da njihova korištenje pridonosi zapravo tome da treće strane steknu dojam o Europskoj uniji kao nepouzdanom partneru u inozemstvu. I tu narušavaju naš ugled i kredibilitet. Zatim, slažemo se da bi mogli igrati veću ulogu u borbi protiv piratstva, i veću ulogu u osiguranju prometa na moru, pomorskog prometa, ali tu naravno s obzirom na specifičnost izazova u tom sektoru, mislim da regulatorni model koji će biti razređen treba uzeti u obzir upravo te specifičnosti pomorskog prometa i događanja na moru i tu bi onda recimo i kako se u to uklopiti privatne zaštitare. Hvala lijepo. Gospodin Buhner sad. Hvala. I e, ja ću biti jako kratak. Ja se sa svime slažem što je do sad kazano. Prije svega bih želio zahvaliti izvestiteljici na njenom stvarno dobroj suradnji s nama svima i na kraju je nakon te naše sjajne suradnje nastao, mislim, zbilja dobar papir, dobar dokument, dobro izvješće. Jedna stvar mi je postala jasno nakon te suradnje i tu sad posežem za nečem što smo već pred neko vrijeme razmatrali u našem odboru. Mi apsolutno trebamo pravni okvir. Bez jednog jakog pravnog okvira nećemo izaći na čisto. Dakle, najmanje što moramo je donijeti jednu europsku direktivu koja bi odredila minimalne standarde kojih se države članice moraju pridržavati. To je minimum. I to mi je jako na srcu, jer ako to ne budemo imali, onda će sve to skupa sam naš napor i inicijative e, se negdje zagubiti u zraku i sve skupa se neće ni ušta konkretno pretvoriti. A nešto se napraviti mora. Hvala lijepo. As there are no further requests for the floor. Nemamo nikakvih e, drugih još zahtjeva za riječ, pa će gospođa Bautman završiti ovu stvar. Hvala lijepo. Mislim da su sve ove intervencije koje smo čuli takve da se s njima apsolutno slažem i mislim da ćemo nastaviti raditi na amandmanima, a kompromisne amandmane i glasačke liste ćemo dostaviti kolegama i mislim da možemo odmah nakon zelenog tjedna poslije uskrsa e, ovdje u odboru možemo tome glasati, a onda vam želim u tom smislu svima sretan uskrs i lijepe blagdane. Dobro, dakle kolege koje glasanje u afetu će biti 2. ili 3. svibnja, pa onda molimo vas da budete nazočni tome jer e, treba, dakle u kompletnom afetu će se glasati i računamo da će izvješće biti usvojeno. To bi bio sada kraj ove sjednice za one e, koji htjeli ostati do sada i znači za one koje odlaze sretan uskas, Ali molim, sad nastavljamo sa našim prezentacijama, pa ja bih vas pozvala da ostanete ako možete. Međutim, mislim da ćemo prije toga naprijed pet minuta pauze, pa onda nastavljamo.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

Thank Colleagues, Kolege, molim vas sjednite. Ovo je zadnja točka našeg dnevnog reda, zadnja, ali nipošto najmanje važna. Tema je revizija europske strukture upravljanja krizama i koordinacije između civilnog i vojnog društva. Moja čast je pozdraviti uvažene goste. Prvi vam je poznat od jučer. Kenneth Dean, načelnik CPCC-a iz Europske službe djelovanje i imamo kontradmirala Valdimara Guška koji je načelnik e, Europskog vojnog e, osoblja. Imat ćemo jako zanimljiva izlaganja, a onda onda ćemo imati pitanja i odgovore. Dakle, najprije ću dati riječ Kentu Dinu, a onda kontradmiralu Valdemaru Kušku. Najviše hvala predsjednice, hvala što me ponovo pozivate, uvijek je veliko zadovoljstvo biti na ovom odboru i obratiti se uvaženim kolegama. Biti, mislim da će Valdemar Gluško imati glavno e, izlaganje ja bih samo želio predstaviti civilni e, aspekt planiranja i provođenja operacija, dakle to je PCC, jer civilno planiranje i provođenje operacija, CPCC, već postoji preko deset godina. Naučili smo puno toga i dalje učimo i dalje trebamo poboljšati način planiranja provođenja civilnih operacija. Juče smo razgovarali o tome kako pokušavamo poboljšati i unaprijediti našu mogućnost pružanja odgovora, razmještanje osoblja. Znam da će kontradmiral Guško govoriti o tome, no činjenica je da smo zadnjih deset godina surađivali, pomagali ne e, u pitanju logistike, zdravstvenim pitanjima, sigurnosti. Dakle, što se tiče civilnog planiranja, mi pozdravljamo e, evoluciju ovoga svega i pozdravljamo pitanje MPCC-a, jer će to formirati dakle, kapacitet za van planiranje, jer kad smo na terenu poput Malije i Somalije, siguran sam da je njima jako teško razumjeti zašto imamo tolike europske delegacije, vojne predstavnike, vojnu emisije, civilne emisije. Dakle, važno je da ujedno nastupamo jer sve te e, svi imamo EU e, u svom nazivu, dakle bilo da se radi o civilnom planiranju ili vojnom provođenju operacija, tu su dakle brojni aspekti ekonomski, vojni, civilni. Dakle, bilo bi dobro planirati, provoditi i raspraviti formalno kako provoditi zajednički svom mandat i obaviti mandat koji nam je dao 28 država članica. Dakle, kad se uspostavi MPCC, Valdemar i glavni ravnatelj ja ćemo formalnije biti još e, e, bliže, bliže surađivati i imat ćemo formalno zajedničko planiranje i provođenje operacije ne samo u Briselu, već što je važnije na terenu kako bismo provodili ekonomiju razmjera i financijsku i drugu. Bilo da se govori o temi CFSP-u i proračunu. Um, Tako da sada kad MPCC bude formalno stoličen, moći ćemo bolje zajednički djelovati zajedno djelovati, ići u susret eh, civilnih i vojnih predstavnika na terenu. Dakle, zaključno bih samo želio uvjeriti ovaj odbor i reći da ćemo mi sa civilne strane sigurno izvući pouške eh, ovog desetogodišnjeg razvoja ovo nas nije nikakva prijetnja, konkurencija, već obveza i zdrav razum i razvoj, logičan razvoj. I ovo će biti način da se unaprijedi i poboljšaju naše zajedničke emisije na terenu. Hvala najljepša. Thank you, director. Now the deputy head of the... A sada načelnik civilnog planiranja provođenja policije, odnosno vojnog osoblja. Hvala vam predsjednice, dame i gospodo. Najprije bih želio objasniti razlog zašto smo htjeli prilagoditi strukturu upravljanja krizama Europske unije. Dakle, odgovor na pitanje zašto i što namjeramo napraviti i kako to namjeramo provesti. Kao prvo, zašto? Dakle, kada se govori o neizvršnim misijama i operacijama Europske unije, kada se govori o raznim zapovjednim razinama, od strateške pa do taktičke razine, sve te odgovornosti su e, prebačene na zapovjednika misije na terenu. Praktično govoreći, to može značiti da zapovjednik misije mora da tako kažem, vozariti između svog glavnog štaba u Maliju, Somaliji ili drugdje i Brisela. Imali smo situacije gdje je misija bivala ugrožena kada je zapovjednik, kada zapovjednik nije bio u svom stožeru. Vojno promatrano to nije prihvatljivo, stoga tražimo stratešku razinu vojnog zapovjedništva i kako uspostaviti tu razinu u Briselu. To je razlog zašto smo ovo pokrenuli. Povog toga tražimo dodatnu sinergiju između civilne i vojne misije. Imamo dugotrajne rasprave o tome kako možemo pomoći jednim drugim na terenu, kao na primjer u Maliju imamo civilnu vojnu misiju e, u oba entiteta. Jedni i drugi surađuju No kada se radi o formalnim stvarima, onda je to bilo uvijek dosta komplicirano. Sve to trebalo bi biti utemeljeno na postojećim europskim eh, vanjskim eh, strukturama. Zatim, što treba raditi? Pa zaključci vijeća iz 14. studenog tu je rečeno da eh, kratkoročno Europska unija treba uspostaviti sposobnosti planiranja i provođenja operacija za neizvršne misije sa ciljem provedbe, a to treba realizirati u prvom semestru 2017. godine. Dakle, tu se radi o trajnom okviru. Što se tiče rokova, to bi trebalo biti, biti, to bi trebalo biti realizirano dosta brzo do kraja lipnja, a treba nadograđivati na postojećim strukturama Europske službe za vanjsko djelovanje. Praktično govoreći, ovo odobreno 6.3. na sastanku vijeća 2007. ove tekuće godine i rečeno je da ove nove novo provođenje operacija treba biti uspostavljeno unutar Europske struktura osoblja Europske unije. Glavni ravnatelj vojno osoblja Europske unije može obnašati dužnost e, zapovjednika. Dakle, to je bila duga rasprava i došli smo do naziva, no praktično govoreći ta osoba će biti zadužena za operativnu za operativni nadzor e, vojnih snaga koje će biti pod njegovom komandom. Praktično govoreći, tu se radi o e, zapovjednog zapovjednik on će planirati i provoditi operacije i bit će nadležan za sve neizvršne vojne operacije koje se trenutno provode iz e sada ih imamo tri, ali ko dođe do novih i to će biti pod njegovom odgovornošću. Zatim, kada se govori o Ateni odgovornosti u okviru Atene, znači da će on biti e, onaj koji odobrava operacije bilo što se tiče Dakle, u Atini e, on je taj koji odobrava budžet i preuzmanje obveza gleda isplata. U svakom slučaju očekuje se da će ovo biti uspostavljeno i da će se baviti vojnim i to je nešto između civilnog i vojnog e, provođenja operacija. Identificirali smo ono što se može napraviti, kako koordinirati rad, no kada je riječ o praktičnoj provedbi, onda će zato trebati vremena. To je cijelokupni proces i prioriteti za nas su uspostaviti e, sposobnosti, kapacitete planiranja i provođenja. Već smo identificirali kriterije koje moramo ispuniti. i kada ćemo moći reći da smo stvarili minimalne kapacitete planiranja i kada će moći načelnik misije moći e, obnašati svoju dužnost i kontrolirati e, snage. E, ovdje koristimo vojni izraz opkon, dakle to znači da, je, da će on biti nadležan za planiranje, za provedbu plana, za praćenje provedbe, izvršenja i prilagodbu rada na terenu, uslijed e, evolucije situacije. Kada se ti govori o osoblju, glavnina osoblja predstavljat će vojno osoblje, što znači da će neki časnici biti dvojni, da tako kažemo, što znači da će moći raditi i sa vojskom, a istovremeno njihova stručnost, njihovo znanje koristit će se za koriste te misije. Istovremeno, za one koji su upoznati s tim, e, centar za aktiviranje operacija je dezaktiviran, ali osoblje iz tog centra prebjačeno je u EUMS i uspostavljeno je nešto što bismo mogli nazvati privremenim entitetom u okviru EUMS-a koje je nadležno za pripremu MPCC-a, dakle to zvano planiranje, odgovorimo o operacijama i o eh, operativnom postupku, o infrastrukturama, o opisu radnog mjesta za svo osoblje koje radi na MPCC-u. A kada govorimo o specifikacijama posla, trideset smo to dostavili državama članicama i zadnji komentari koje smo dobili jučer smo ih dobili, bavimo s time i namjeravamo e, sljedeći nacrt izdati utorak nakon uskrsa odmah. Dakle, sve u svemu namjeramo završiti ovaj postupak do 28. travnja. Istovremeno počnemo države da čekamo njihove aplikacije za kandidature u okviru NPCC-a i kao što sam rekao na početku ovdje Imamo jako tjesne rokove, sve bi trebalo biti zaključeno do kraja lipnja. Mora biti na transparentan način. Kada se govori, na primjer, o odabiru odgovarajućeg osoblja za odgovarajuće radna mjesta. Dakle, cjelokupni postupak mora biti napravljen eh, poštujući pravila, što znači da ćemo u prvih par tjedana petog mjeseca imati, dakle, sazvati brojne odbore za odabir eh, kandidatura koje će nam dostaviti države članice za eh, dakle novačenje A ove probitne tranzicijske operacijske sposobnosti za MPCC eh, najavljene su za 18.5. A u drugoj etapi imat ćemo odluku vijeća kojom će se imenovati glavnog ravnatelja lms a i za, kada ćemo biti zadužen za vojno plan, za entitet vojnog planiranja i provođenja operacija. Kada pak govorimo o troškovima, cjelokupni administrativni troškovi povezani iz, uz e, lokacije, strukture, IT opremu, e, nacionalne stručnjake, to je nešto što će biti izdvojeno iz proračuna europskih službe vanjskog djelovanja. Kada se govori o, operacijama na terenu, neke mogu e, posegnuti za proračunom Atine, barem kada je riječ o putnim troškovima, komunikacijama i uspostavi glavnog stožera. I zaključno, naravno, kao što je to rečeno u zaključcima vijeća rješenje, odnosno prvi korak je nešto što se očekuje brzo. Brzo se očekuje provođenje ovih prvih koraka, dakle možemo očekivati da neće biti savršeno i to je nešto što je što je predviđeno u zaključku vijeća, dakle da MPCC i njegova provedba će biti revidirano u roku od godinu dana nakon uspostave tih entiteta, ali najkasnije 2018. Dakle, tako stoje stvari sa ovim projektom i želim vam zahvaliti na vašoj pozornosti. Sada sam spreman odgovoriti na vaša pitanja koliko ih imate. Hvala. Gospodin Galer može postaviti prvo pitanje. Hvala vam gospodine Guško, hvala vam gospodine Dina. Drago mi je što ste tu, što nam donosite tako dobre vijesti. Kad se govori o konačnoj uspostavi MPCC-a, dakle, evo, drugi blizanac je tu, imali smo CPCC, MPCC, koji po mom tumačenju gdje bi trebao biti, odnosno zadužen za ono što bi trebao, još sada se bavi za neizvršne misije, ali jako je dobro da imamo vas kao stručnjake i ljude s terenskim iskustvom, da ste tu gdje trebate biti i da znate e, što se može realizirati kada postoji politička volja i na tome smo radili u ovom parlamentu da inzistiramo dakle da naredimo države članice Europske unije da iskoristimo maksimalne potencijale EU-a e, imajući na umu izazove s kojima smo suočeni. Dakle, ja mislim da je ovo dosta simptomatično jer e, kada ste opisivali kako je teško bilo naći ime za zapovjednika e, operacija, a da se ne može nazvati koristiti riječi zapovjednik operacija. To je smiješno i eto sad imamo nekoga, ali ne znamo tko je to. No u svakom slučaju trebamo razgovarati s onima koji cijepidlače do te mjere i izazivaju probleme čak gdje im nije mjesto, dakle, i, i, i oko davanja imena. Dakle, ako sam vas dobro razumio, taj e, operativni zapovjednik bit će isto tako zaduženi za zajedničke troškove e, programa Atine. Mi kao parlament uvijek smo bili savršeno jasni kada se radilo o proširenju djelovanja Atine i primjenjivanja na države članice koje trebaju sudjelovati u tome. Dakle, neke mogu na jedan način pomoći, a druge na drugi. U svakom slučaju, kako napreduje rasprava, vi kao ljudi s terena, kako nam možete procijeniti raspoloživost e, snaga i država članica. Da mislite da bismo mogli imati jednostavniju situaciju kada bi e, polje primjene Atene bilo prošireno dakle, da li na razini vijeća postoji mogućnost e, i kakav izgled da se to poljoprivredno proširi u narednim godinama ili da dobijemo e, odluku u lipnju, da se eventualno aktivira PESCO, ima kakvih hrabrujućih e, odluka glede proširenja, dakle, nadležnosti Atene. Toliko od mene, hvala. Hvala, gospođa Lezing, izvolite.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 postojale su i ono, da kažemo, upozorenja između ovog uskog povezivanja civilnog i vojnog e, kriznog upravljanja. E, sjećam se recimo za kad se uspostavlja onaj ured za reakcije u kriznim situacijama. I sad je moje pitanje kako se to u vremenu razriješilo. Da li je to usko povezanje nešto promijenilo? kada su recimo vojne strukture bile usko vezane sa civilnim strukturama. Pa mi sad već imamo iskustva u tome i sad zanima me kako je to dakle izgleda i dokle ide. I sad ste rekli, kako sam to dobro razumjela, da je u Maliju, da biste u Maliju htjeli da imate jedinstvene oznake na, i to Evropske unije. Da li to znači da više nema nikakvih razlika između civilnih operatera ili aktera, kako da ih nazovemo, i vojnih aktera? To je to pitanje drugo. A ako je to tako, onda bih volila podsjetiti na iskustva koje smo stekli u Afganistanu. Tamo smo više puta pozvali nevladine organizacije kao svjetsku pomoć za iskorijevanje gladi i tako dalje, gdje su oni rekli da se više njih nije moglo uopće razaznati kao nevladine organizacije, nego da su bili svi zapravo percipirani na isti način. A ne smijemo zaboraviti da čak i ako misija nije deklarirana da ide u nekakav područje sukoba, imali smo iskustva da je došlo do sukoba, a isto tako je bilo situacija da su čak i Crveni križ napali, a ne samo ostale nevladine, pa nas to zanima kako je to onda sa tim obilježavanjem jednakim civila i vojnih e, lica i da li ste svjesni tih opasnosti. Hvala, lijepo. Sad. Hvala. Hvala oboma govornicima na ovim vrlo zanimljivim prezentacijama. Bili ste jako puni zapravo optimizma i ispunjeni dob samouvjerenjem kad ste govorili o ovim evropskim misijama. E, uopće je bilo više, puno više svjetla nego ikakvih sjena, ali ja vas želim podsjetiti na ono što je bilo u proteklim godinama i raspravama. Tamo je bilo puno više problema nego sada što se čini. Zbog toga treba sad sigurno pozdraviti što se unutar Europske službe za vanjsko djelovanje sve jače izgrađuju kapaciteti koji se trebaju baviti planiranjem i provedbom, provođenjem operacija, misija. To mi apsolutno pozdravljamo jer to je onaj pravi smjer. I to je ono što svi u Europskoj uniji stalno traže. To bi trebala biti ona glavna matična zadaća koju vaš e, centar i preuzima vaš kapacitet da kažemo za vojno planiranje i provođenje operacija. Međutim, dosta smo skeptični u kojoj mjeri ste došli do istinske, realne provedbe. To je upitno. Ali sad zato imamo baš u vezi s tim još jedno pitanje da možemo nastaviti preciznije diskutirati. Mi imamo različite dužnosti i funkcije u misijama Evropske unije. Karakter mnogih evropskih misija je upravo obilježen time da se, da je riječ o civilno-vojnim operacijama. A ako je to tako, onda bi se trebale veze između vojnog elementa i civilnog elementa trebali se moći zapravo vrlo jasno definirati. Ako sam ja to dobro razumio, onda znači svaka misija dobiva svog jednog ravnatelja ili direktora. I to je u redu. A ako je to stvarno tako, onda me zanima kakva je veza između direktora misije i onog vrhovnog zapovjednika te misije. Tko je zašto odgovoran? I tko na kraju donosi konačnu odluku ako su u pitanju neki sukobi? Zatim, još bi se nadovezao na nešto što je rekao gospodin Galer. Riječ je o kapacitetima. Mi raspravljamo danas o strukturama, ali da bi te strukture mogle učinkovito funkcionirati, trebaju nam kako civilne, tako i vojni kapaciteti, dakle sposobnost, resursi da to možemo provesti. Pa ne bi li onda bilo svrsishodno da te kapacitete razvijamo na ukupnoj Europskoj razini? kod e, ovih naših emisija Europske unije se mi zapravo oslanjamo na kapacitete koje pojedine države daju u te emisije. Ne bi li bilo onda možda pametnije da u raspravi o proračunu za iduće financijska razdoblja, a to već teku ti pregovori, ne bi li onda bilo zaista smisleno i svrsishodno da u okviru tih rasprava o budućem proračunu Europske unije, financijskom okviru, kažemo da se na svim područjima Europska unija ne može više dalje oslanjati na ono što će zemlje članice dobrovoljno dati od kapaciteta ili resursa za različite misije. Pri čemu znamo da tu neki daju nešto, a drugi ništa. Nego da se to napravi kao jedna obveza koja će ići kroz proračun. I zatim još nešto gdje smatrate da će biti najkritičnije stvari za budućnost naših europskih misija. Hvala gospodin Buchner. Hvala. Ja bih e, zapravo nadovezala na ovo što su moje dva prethodnika kazala. Moram priznati otvoreno da osobno imam problema s tim kad se kaže uopće titula visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku. Drugim riječima, vanjska i sigurnosna politika su u jednoj ruci a onda negdje ispod nje se to mora početi dijeliti. I sad smo i raspravljali upravo o tome gdje, gdje se ta podjela počinje vršiti i kako ona izgleda. E pa sad me zanima kako izgledaju zapovjedne strukture precizno. Gdje se odvaja civilna od vojne komponente, vojna, dakle vanjska, e, vanjske poslove od sigurnosnih? Zatim kako izgleda zapovjedna linija i struktura zapovjednih nadležnosti Zatim me zanima kako izgleda obaveza davanja kapaciteta i resursa od zemalja članica. Negdje to mora postati obavezno. Dakle, zapovjedne strukture i obaveze davanja kapaciteta. Nemamo daljnjih pitanja. A, ja bih htjela još sad na kraju postaviti i moje pitanje koji se zapravo referira na one komentare zašto smo stvarali te strukture, a kakve su to de facto strukture koje smo stvarali, koje stvaramo, te kako ćemo to nastaviti raditi. Evo, ja bih tu dodala još jedno pitanje, možda malo više općeg karaktera, ali to je ono zapravo ono pitanje klasično kako ćemo točno mislimo, kako mislimo da ćemo izbjeći dupliciranje struktura s nato da se ne preklapaju tu ni strukture, ni područje djelovanja, zadaće, misije ili šta konkretno. Dakle, gospođo, gospodo, vi imate riječ. Prvo gospodine Din, pa potom admira eh, Glucko. Hvala. Oprostite možda sam bio u nekim stvarima nejasan. I ja imam iskustva iz Afganistana i jako sam dobro shvatio vašu poantu. Mislim da bi te misije trebale biti bolje povezane, a ne da se odvajaju, što se kad kad događa kroz programe. Ali zato bi trebale misije imati odvojene ulaze. Moje vlastito iskustvo u Afganistanu je bilo ne želim biti ne bih želio sad da to izgleda ovdje neozbiljno, ali kad kad mi se to činilo da kad ide civilni vojni kapacitet tamo, da onda imamo dobrog i lošeg policajca, da je to bio odnos i percepcija nas. I vidim, međutim, s druge strane, koje bi se sinergije mogle tu razviti ili pojačati kroz usku suradnju i jedan drugčiji pristup, ali jer ako je imaju jedan zajednički element, onda se to može sasvim sigurno bolje istražiti, ispitati i provesti, ako se radi kroz usku suradnju sa, dakle, sa dva aspekta. A jedan ulaz znači da mi i jesmo obitelj u krajnjoj liniji kod te integracije treba tu sinergiju koristiti. A sad kako to ide na paralelnim tim kolosjecima u konkretnim mandatima koje imamo, ne mogu u ovom trenutku recimo za one operacije koje se odvijaju niti komentirati, ali mogu reći da imamo iskustva na raznim e, mjestima djelovanja gdje je bilo recimo onih koji su da kažemo htjeli odvajati to, a to se nije dobro završilo. Što se tiče zajedničkog e, strukture zapovjedničke, mi tu govorimo o pojačanoj e, vojno-civilnoj suradnji i pojačanoj, sinergiji. A što se tiče linije, zapovjedne linije, na civilnoj strani se to uopće neće mijenjati. Bez obzira na imena direktora ili ljudi koji obnašaju funkcije. Ja sam konkretno direktor civilnog dijela kapaciteta za planiranje i provođenje operacija. I ono, zapravo ja sam onaj zapovjednik operacija iz Brisela. I to recimo, e, što se događa recimo na svakodnevnoj bazi se mi dakle komuniciramo i dogovaramo i usklađujemo se, ali dakle odluka se tu u Briselu u mojoj režiji donosi, mene ili ko već bude na toj dužnosti, a svakodnevno na terenu e, sjedi zapravo kolega koji je šef vojnog dijela operacija. Ali vidite, da to sad ne bismo zvali zapovjednik operacija, onda ja sam ravnatelj direktor operacija, civilnih operacija, a on moj kolega Pandan za vojnu komponentu se tamo zove vojni zapovjednik na terenu. Prema tome mislim da direktor ovih e, vojnog kapaciteta kao zapovjednik ovog e, operacija, on podnosi svoje izvješće vojnom odboru koji opće nadzire kompletan vojno osoblje Evropske unije. Dok ja recimo svoja izvješća podnosim direktno nadređenima u civilnoj e, šini Europske službe za vanjsko djelovanje, ali usklađeno. Vidite, zapovjedanje i zapovjedništvo je vrlo bitno. I mislim, vojne, vojni kapaciteti ni u kom slučaju se ne miješaju i ne dolaze ni slučajno u sukob sa ovim civilnim odlukama koje se donose. Jedino preklapanje je u tom zapravo zajedničkom našem centru za koordinacije, koji u biti djeluje kao logistika, pruža logističku pomoć, stratešku pomoć i sve ostale usluge koje su potporne za izvođenje jedne operacije na terenu. E, I mislim, ukratko, to zapravo formalizira na taj način naš e, praksu koju provodimo iz Brisela, da kao postoje dvije komponentne misije, vojna koja je više na terenu i mi koji smo, donosimo odluke više u Briselu, u civilnom komponenti. Ali na kraju, kraju krajeva smo zajednički odgovorni za to, bez obzira kome dalje mi podnosimo izvješće. Hvala. Evo, mi ćemo početi sa Atenom i raspoloživo da li se može zapravo naša zajednička obrana poboljšati i korištenje kapaciteta koji su već u rukama Evropske unije na raspolaganju. U ovom konkretnom slučaju mislim da ćemo se vratiti na onu borbenu skupinu Evropske unije, to je tema bez konca, i knjiga bez kraja, kao što znamo priča bez kraja. Ali mi kažemo da je ta borbena skupina jedan pravi uspjeh i da je to gledano sa vojnog gledišta, potpuno je operativna i spremna za primjenu. Imamo sustav koji je pripremljen za odgovor na kriznim situacijama i ako ima potrebno, mi možemo to koristiti na našu borbenu skupinu. Dakle, onda ćemo zapravo riješiti sve probleme. Vjerojatno bi se naravno mogla ta borbena skupina još i poboljšati kroz praksu, ali, odbor za Atenu radi naporno na novim prijedlozima kad su pitanje zajedničko financiranje naše borbene skupine. Kao što znate, do sada ako E, moguće je recimo koristiti za sada zajednička sredstva za odašiljanje borbene skupine u misiju, ali poslije za raspored njihov i održavanje na terenu je opet nacionalno financiranje u pitanju. Ali mi smatramo da bi u širem smislu se to trebalo financirati, riješiti zajednički dakle štab, komunikacije, stožer glavni, zapovjedni, komunikacije, to će sve polako po našem mišljenju treba prijeći na zajedničko financiranje i mislim da će se to i poboljšati jer na tom smo putu. Mislim da je upravo i zastupnik Zemke to rekao kad je govorio i o Europskoj vojsci. Jer to možda nije izravno kazao, ali to je bila ona primisao koja se tu vrtila u zraku, ono neiskazano, ali mi imamo već zametak toga, to je Evropska borbena skupina. I mislim da bi mogli reći da da je dio tog evropske vojske već e, raspoređen na terenu. Nama sad treba samo zapovjedništvo koje bi bilo u stanju objediniti sve te kapacitete i koristiti to u zajedničke svrhe i nadam se da će to tako i proraditi, da idemo tim smjerom. Što se tiče iskustva, mislim da je kolega Din to već e, pokrio. Još uvijek postoji naravno ta mala razlika između lanca zapovjedne odgovornosti kod e, u civilnom i vojnom sektoru. Naravno, tu je bitno, ali mi imamo i ove mjesta gdje se preklapamo, gdje se kompletna potpora i sve usluge koje im se moraju pružiti na terenu, operacijama i misijama na terenu preklapaju, i idu iz jednog izvora. Ali recimo vojni kapacitet je tu bitan za recimo kod kontakata sa, Evro, sa narodima, jer oni žele isključivo raspravljati sa Evropskom unijom najčešće, a ne sa NATO-om. I onda tu moramo jako paziti i distinkcije raditi kad govorimo o odnosima između civilnog i vojnog kapaciteta, jasno, civilni direktor je odgovoran za civile koji tu rade, vojni za vojnike koji tu rade, dakle, a onda se koordiniramo i to je bila ta ideja. pitanje zajedničkih kapaciteta za Europsku uniju. Imamo nešto što je spremno za uporabu i za primjenu, ali treba nam još i sporazum na političkoj razini kako bismo mogli onda koristiti ove, ove kapacitete koje već imamo i koji su izgrađeni. govoreći o nedostatku kapaciteta, Ken je to već spomenuo kod, recimo, imamo nekih problema, recimo kod e, strateških e, uz pomoći, potpore, zatim e, obhodnje na moru, različite vrste zračnih kontrola. Tu smo još malo, nismo dorečeni i tu nismo dobro kapacitete razvili, tu se uglavnom oslanjamo više na NATO ali mislimo da bi i tu recimo u budućnosti mogli kroz različite programe i već nekakve pilot programe koje smo imali to riješiti. Zatim pitanje strukture samog glavnog stožera, zajedničkog zapovjedničkog sustava. Kao što znate, trenutno imamo pet zemalja država članica koje su ponudile operativnog glavnog stožera, iako je to se zove operativno, to je još uvijek na strateškoj razini, to su Grčka, Italija, Velika Britanija, Francuska i Njemačka koje su ponudile. I imamo tu neke stvari smo već, s njima smo krenuli konkretnim. Rekao bih već da su neke stvari gotove i spremne za primjenu da se operacionaliziraju, ali rekao sam skoro jer e, to je infrastruktura koja je spremljena i koja čeka da prihvati osoblje i kadrove koji, kako bi se onda aktivirao i naš operativni stožer za različite misije. O, rješenje koje je predloženo implementacijom vojnog kapaciteta je bilo da bude nešto trajno. Ne sad kad mi identificiramo da kako planiramo Dakle, da ćemo recimo neku misiju krenuti od nekle, od nekud, da. I onda moramo prije toga naravno prikupiti osoblje koje će početi planirati. Dakle, mi znamo kako to sad izgleda. Mi od misije do misije zapravo sastavljamo naš e, kompletan program. Prvo ono vidimo koliko imamo osoblja, koji su kapaciteti i onda te krećemo a ovdje bi imali sve, jer infrastrukturu već imamo, nešto što je trajno. I imali bi dakle trajno e, postavljene ljude i za planiranje i za izvršenje operacija. Ali kad, da to je potrebna naravno politička odluka, a vijeće o tome i razmišlja. Razmišlja zapravo o tim trajnim vojnim kapac, operativnim kapacitetima i to za izvođenje naših europskih misija. A ovo što ste još pitali da se ne preklapaju i ne dupliciraju napori i operacije s NATO-om. Mislim za vojne kapacitet trenutno ima 31 osobu. Što biste s tim mogli zapravo provesti? Teško da bi mi u tom slučaju mogli nešto duplicirati. To je, oni rade isključivo svrhu Evropske unije i naših misija bilo bi teško oblikovati misiju trenutno danas kod nas i provesti koja ima 170 i više ljudi. Recimo trenutno u Somaliji imamo 170 ljudi na terenu. Ali to nam je jako bilo teško i to je bilo specijalno za tu operaciju prikupljeno i to je onaj maksimum koliko može Evropska unija trenutno rasporediti u jednoj operaciji. Mislim da je na kraju gospodin Buhner još htio neke komentare iznijeti, kao i ja još poslije toga. Da, hvala, kad već spominjete ove strukture. Dakle, kad već e, spominjete ove strukture, meni je problem, mislim, teško mi je to shvatiti zato što u skladu sa europskim ugovorima, ali i u praksi parlament zapravo uopće nema nikakvo pravo suodlučivanja u bilo kakvim e, pitanjima vanjske i sigurnosne politike. Međutim, ako sad ove nove strukture dobiju toliko zapovjednih suverenih ovlasti, onda će se taj deficit demokratičnosti u tom sustavu tim više pokazati. Jer bit je svake demokracije da se načelne odluke o vojnim operacijama parlamentarno moraju potvrditi. To je bit demokracije. Um, moj komentar je da neovisno o veličini svaka struktura mora imati pravnu osnovu. Dakle, riječ je o funkcionalnim i pravnim pitanjima mnogo više nego što se radi o samom ustroju, odnosno, e, da, dakle, samom obliku, shape na engleskom. we, we have to, to avoid duplication simply and, Dakle, moramo razmišljati o funkciji i e, moramo razmišljati o pravnim pretpostavkama E, mislim da bismo u tom smislu morali dodatno istražiti o područje e, kako bismo se osigurali da nema nikakve, nikakvog dupliciranja. E, ovime smo zaključili. Ako nema više nitko. Da, izvolite. Hvala. Nisam zapravo namjeravao uzeti riječ, ali nisam e, mogao odoliti. Ovdje čujem mnogo pravnih, e, terminoloških, tehničkih e, aspekata, a istovremeno u ratu u Siriji primjećujemo nešto drugo, barem e, iz moje perspektive čini mi se da se tu primjećuje potpuni izostanak bilo kakvog europskog angažmana. Ja od kako sam postao zastupnikom u Europskom parlamentu Tražim jedan, e, jednu solidnu europsku vanjsku politiku koja bi se temeljila na svojoj veličini, na činjenici da Europska unija ima 500 milijuna stanovnika na ekonomskoj snazi kako bi se objedinile, odnosno kako bi se stavile pod kontrolu sve te snage koje na terenu u Siriji vode posrednički rat. E, bilo mi je uistinu zanimljivo i fascinantno e, čuti od vas što se može učiniti, kako poboljšati koordinaciju, kako spriječiti e, dakle da se ne zadire u područja drugih entiteta u području obrane, ali mislim da mi se možda najvažnijim čini sljedeće. Treba netko tko će uistinu odlučno progovoriti u ime Europske unije svima onima koji profitiraju od rata u Siriji. Do 2015. godine nismo niti shvaćali da je tamo rat dok prvih sto tisuća izbjeglica nije došlo kucajući na naša vrata. A onda smo shvatili da se nešto događa u našem neposrednom susjedstvu. Ne kažem da sam u stanju ponuditi rješenje, ja samo pričam onako, ali možda vi kao stručnjaci možete ponuditi neko rješenje. Gospodo, želite li vi e, iznijeti svoj komentar na ovu izjavu? E, pa moram priznati da sam zapovjednik, nisam političar, tako da ne mogu zapravo e, komentirati sve ovo što ste vi rekli, ja to mogu samo prenijeti glavnom tajniku službe za vanjsko djelovanje. E, što se tiče gospodina Buknera, odnosno ovoga što je rekao, mi ovdje razgovaramo o ustroju, zato što smo zato pozvani. Međutim, e, proces donošenja odluka se neće promijeniti. 28 država članica će i dalje razmještati operacije. E, dakle, MPCC podrazumijeva drugačiji ustroj funkcioniranja, ali neće mijenjati sustav, odnosno proces donošenja odluka o razmještanju misija. Hvala. Ja bih rekao da je vrlo teško dati komentar na takva politička pitanja. E, mi se u, ovdje više bavimo tehničkim aspektima i ja bih na tome ostao. E, mi ne radimo, mi ne planiramo e, dakle za ne vodimo planiranje za izvanredne situacije, međutim, e, strateško planiranje se provodi dakle u svim kriznim situacijama i zapravo rukovodstvo mora donijeti ocjenu o tome ili li to realno, treba li investirati u dodatno planiranje, jer kod inicijalnog planiranja imamo samo procjenu, a nakon toga imamo Nakon toga eh, iniciramo, eh, nakon toga imamo konops, nakon toga plan. Dakle, tu zapravo imamo razne faze koje dolaze nakon toga. Nakon eh, političke odluke, nakon što se donese politička odluka, mi dakle moramo iznijeti činjenice o tome što je moguće, što je realno. Hvala vam, da ravnatelj, mi smo u potpunosti svjesni djelokruga vašeg rada i vaših e, nadležnosti i mi smo vam zahvalni na vašem izlaganju i vašem doprinosu ovoj raspravi. Mislim da je za nas to bilo vrlo zanimljivo, mnogo toga smo saznali. Hvala vam e, još jedan put i mislim da time možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda još jedanput u ime sviju nas e, želim zahvaliti e, vam obojci i sretan uskrs. Thank last point I ovo je bila posljednja točka dnevnog reda. E, posljednja tematska točka dnevnog reda. Sad imamo razno, imali nekih komentara i pitanja. ako to nije slučaj, onda vas želim podsjetiti da ćemo sljedeću sjednicu održati 3. i 4. svibnja. Eh, da, samo e, da vas podsjetim, jedna važna obavijest. Doći će, nam imat ćemo zajednički sastanaka AFETA i SEDA na kojem će nas posjetiti gospodin Stoltenberger, e, glavni tajnik NATO Saveza i e, i želim vam još svima jedan put sretan uskrs. Time ću zaključiti ovaj sastanak i želim zahvaliti svim članovima, svim djelatnicima iz tajništva i zahvaljujem prevoditeljima na njihovoj pomoći i suradnji. Hvala.